Okay, Dragi kolege, molim vas nastavimo sa sastankom odbora INTA. Danas popodne održat ćemo zajednički sastanak s odborom za razvoj. S nama je Linda McAvon, predsjednica odbora i drugi kolege iz odbora DEVE. Dobrodošli. Točka broj 11 na našem dnevnom redu jest predstavljanje kratkog ad hoc izvješća odredbe o ljudskim pravima u sporazumima o gospodarskom partnerstvu u svjetlu isteka sporazuma iz Kotonua 2022. U načelu to je vrlo važno, odnosno relevantno pitanje i inače, ali pogotovo sada kada govorimo o sporazumima o gospodarskom partnerstvu. Sutra ćemo glasovati o sporazumu o e, gospodarskom partnerstvu sa Sadekom. Pa moramo vidjeti kako će se u budućnosti regulirati to pitanje ljudskih prava. Sad mogu dati riječ eh, Lorandu Bartelsu sa sučilišta u Cambridgeu da nam predstavi svoju pravnu analizu. Prije svega, hvala vam što ste me pozvali. i što ste mi dali mogućnost da predstavim e, ono što ja nazivam e, među izvješćem, svojim među izvješćem, odnosno među studijom o tome kako su klauzule o ljudskim e, pravima iz e, sporazuma o gospodarskom partnerstvu povezana sa e, klauzulama o ljudskim pravima u sporazumu iz Kotonua. Sporazum će isteći i ne znamo hoće li se usvojiti neki takav slični sporazum. Dakle, radi se o ljudskim pravima, klauzulama o ljudskim pravima u sporazumima o gospodarskom partnerstvu. Sporazum iz Kotonua sadrži dva dijela, e, odnosno dva dijela te odredbe o ljudskim pravima. Znači, e, postoji sama materijalna odredba i odredba o mehanizmu za ukidanje sporazuma, odnosno suspenziju, obustavu primjene sporazuma ako dođe do kršenja tih ljudskih prava. To je obrađeno na e, stranici 5, članak 9, točka 2, pod točka 4 e, o tome upravo govore. Članak 96. koji je aktiviran jedno dvadesetak puta u zadnjih dvadesetak godina kaže ako stranka smatra da druga stranka nije ispunila obveze povezane sa ljudskim pravima, demokratskim načelima i vladavinom prava iz članka 9.2 mogu se usvojiti adekvatne mjere. Evo to je e, klauzula o ljudskim pravima u sporazumu iz Kotonua koju svi siguran sam poznaju, ali htio sam evo vam to predstaviti na samom početku zato što se na to upućuje u sporazumima o gospodarskom partnerstvu. A te dvije odredbe u e, sporazumu u Kotonu su zapravo e, uspostavljene neovisno jedna od druge. I ono što sam ja ustanovio u, svojoj studiji jest da je klauzula o e, adekvatnim mjerama i upućivanje na tu klauzulu u sporazumima o gospodarskom e, partnerstvu, to će sve e, to, postaje redundantno u odnosu na sporazum o gospodarskom partnerstvu, ali ona prva odredba o ljudskim pravima koja se odnosi na materijalni aspekt ne dovodi do zalihosti. SGP-ovi, odnosno sporazumi o gospodarskom partnerstvu. Ja sam proučio SGP-ove sa Istočnoafričkom zajednicom e, i e, Sadekom i sa Cariforum. Odredbe, odnosno formulacije u tim sporazumima su ponešto različite. To sam e, objasnio na stranici 7. Postoje dvije klauzule koje održavaju ta dva dijela odredbe o ljudskim pravima u sporazumu iz Kotonua. Prva u sporazumima sa Sadekom i Kariforom e, kažu temelj za ovo jest e, članak 2 stavak 9 e, e, sporazuma iz Kotonua. A SGP Istočnoafričke zajednice ima različitu formulaciju. Tu stoji ovaj sporazum temelji se na sljedećim načelima, odnosno nadograđuje se na e, aki e, sporazuma iz Kotonua. Moja analiza ovih odredbi jest da iz nekoliko različitih razloga, to su samostojeće odredbe u sporazumima o partnerskoj suradnji. E, postoje dvije opcije tumačenja, te Klauzule e, upućivanja bi se mogle e, tumačiti kao da ostaju na snazi, odnosno e, ako A se upućuje na B, ako B više nema, onda ja više ne vrijedi. Međutim, to nije slučaj sa odredbama koje se upućuju na klauzule iz sporazuma o Kotonu. A e, razlog za to je zato što se ovdje opisuje temelj za e, sporazume o gospodarskom partnerstvu i nema nikakvog smisla nema nikakvog smisla e, unijeti upućivanje na x, a da je x istekao što će biti slučaj sa sporazumom iz Kotonua. Međutim, te odredbe ne upućuju se na izravno na odredbe iz sporazuma o Kotonu, nego se upućuju na načela koja su uspostavljena, e, odnosno koja su izložena, opisana u sporazumu iz Kotonua. Dakle, to su načela koja su opisana u tom sporazumu, ali postoje neovisno od tog sporazuma i onda su ugrađeni, ta načela su ugrađena u SGP-ove. Čitanje formulacija u e, tri e, sporazuma koja sam već spomenuo su komplicirana, pogotovo kad se radi o EAC-u. Kaže, ovo se temelji na sljedećim načelima koja su nadogradnja na aki sporazuma iz Kotonua. Mogli bismo tu naglasiti različite aspekte. Možemo naglasiti aspekt nadogradnje ili aspekt akija. Mislim da je mm, mm, da, da, da je u redu ovdje ustvrditi da tu postoji E, dvosmislenost. Svakako možemo reći da je aki, odnosno stečevina e, sporazuma iz Kotonua e, nešto što isto tako mora biti ugrađeno. A zatim što se tiče aspekta nadogradnje, moglo bi se ustvrditi da je struktura ovdje drugačija od strukture u ostalim sporazumima koje sam spomenuo kao primjer. Moram reći da su i jedno i drugo tumačenje, odnosno stav e, prihvatljivi, ali u svijetlu drugih e, uvodnih izjava i ciljeva e, SGP-a sa istočnoafričkom zajednicom, ja bih zapravo rekao da je ta stečevina ugrađena u SGP sa istočnom afričkom zajednicom. Kada bi to bilo točno, to bi značilo da ovaj sporazum ima isto pravno značenje kao i druga tri e, navedena sporazuma. Što to znači ako je tome zaista tako? Rezultat takvog tumačenja je da je to temelj za suspenziju, odnosno ukidanje ovakvih sporazuma ako temelj za donošenje takvog sporazuma više ne postoji. A to je pogotovo slučaj ako se ukine sporazum zbog ponašanja jedne od stranaka. Bečka e, konvencija e, ima tri različite osnove za ukidanje. E, prva je izrečena u članku 62. Radi se o temeljnoj promjeni okolnosti. Glavni razlog za to, za tu opciju, za to temeljnu promjenu okolnosti je da ta temeljna promjena okolnosti treba biti nepredvidiva u e, trenutku sklapanja sporazuma. A nema smisla imati klauzulu koja navodi neku situaciju, onda kasnije ustvrditi da je ta e, situacija nepredvidiva. Zato mislim da to nije temelj za ukidanje sporazuma, ali u članku 60. E, stavku 3 postoji temelj, znači s članku 60. stavku 3. E, Bečke konvencije e, postoji osnova za ukidanje sporazuma, a to je materijalno kršenje. Tu mislim konkretno na podstavak A koji sam citirao na stranici 10 gdje stoji da postoji materijalno kršenje e, ugovora kada postoji e, nepoštivanje e, tog ugovora u skladu sa Bečkom konvencijom, a nepoštivanje e, tog sporazuma u skladu sa savjetodavnim dokumentom Namibija može biti na temelju ponašanja jedne od stranaka. Znači, ako jedna od stranaka se ponaša na način E, koji ukloni zapravo temelj za sporazum, ovdje se misli konkretno na kršenje ljudskih prava, demokratskih načela ili vladavine prava, tada ta stranka je de facto prekršila same e, sami e, ugovor, sami sporazum i onda na temelju Bečke konvencije druga strana ima pravo ukinuti, odnosno suspendirati sporazum. Dakle, to je e, taj, ta osnova, e, materijalno kršenje e, za suspendiranje sporazuma iz članka 63a. Pitanje ovdje je da li temeljna odredba, odnosno četiri temeljne odredbe o kojima sam govorio, zapravo pitanje je da li te odredbe predstavljaju obveze. U mom tumačenju to nisu obveze, ne stoji u tim odredbama da stranke moraju e, poštivati ljudska prava i tako dalje, nego da je poštivanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava temelj za sporazum. Znači to ne uvodi obvezu ali to nije ni važno zato što je pravni učinak isti u oba slučajeva. U slučaju drugim riječima, ako neka stranka djeluje na način e, da je uklonila temelj za sporazum, druga strana ima pravo suspendirati primjenu tog sporazuma. Moj zaključak u ovom dijelu je da u okviru propisa međunarodnih, međunarodnog prava za SADEC, SADEK, i u određenoj mjeri i za SGP sa Istočnoafričkom zajednicom, postoji e, temeljna klauzula e, koja se odnosi na temeljna načela e, vladavine prava, demokratskih načela i ljudskih prava iz sporazuma u Kotonu i ako jedna strana ne poštuje ta, ta načela, onda druga strana ima osnovu za suspenziju sporazuma. Isto tako postoje odredbe u SGP-ovima koje su zapravo zrcalna, koje zapravo su odraz e, odredbi iz sporazuma iz Kotonua. I ja mislim da u slučaju e, isteka e, sporazuma iz Kotonua te odredbe koje su zrcalna slika tih odredbi, dakle u SGP-ovima ne vrijede. Jedna odredba takva, ništa u ovom sporazuma e, odnosno kršenje ovih a ispričavam se, mislim da je došlo do pogreške, tu sam se malo zabunio s nečim. Dobro, u svakom slučaju ovdje stoji te, odnosno ponašanje strana mora biti usklađeno sa odredbama iz e, sporazuma iz Kotonua. Moje čitanje ovih odredbi jeste mjere koje se dovode na temelju sporazuma iz Kotonua znače da sporazum iz Kotonua mora biti na snazi. Sigurno znate da postoji mehanizam za e, poduzimanje e, adekvatnih mjera, mora se obavijestiti vijeće ministara, znači postoji čitav jedan procedura za usvajanje adekvatnih mjera i zato taj čitav e, zapravo Ukratko ono što nam ostaje jeste temeljna odredba u svim sporazumima, ali i ne odredba o adekvatnim mjerama. Što znači da pravna osnova za suspenziju sporazuma nisu odredbe o adekvatnim mjerama, nego postoje u međunarodnom pravu. A u međunarodnom pravu ne postoji nikakav posebni mehanizam za suspenziju sporazuma, to je relativno primitivan e, proces, e, posebice u odnosu na proceduru koju je uspostavljena u okviru sporazuma iz Kotonua i zato strane u SGP-ovima nakon e, isteka sporazuma iz Kotonua su u e, situaciji koja će biti primitivnija od situacije koja postoji u okviru sporazuma iz Kotonua. Još sam kratko htio spomenuti neke e, elemente. Jedno je pitanje je li u okviru međunarodnog prava moguće e, suspendirati ove sporazume kao protumjera za kršenje ljudskih prava. Protumjere su nešto što je legitimni mehanizam u e, međunarodnom pravu, a čak kad bi to bilo moguće u ovom slučaju, a mislim da bi bilo moguće u ograničenom broju situacija, to ne bi imalo isti rezultat kao uobičajena odredba o ljudskim pravima ili e, um, temeljna odredba. Zato što e, naravno postoji određena e, određeni dvosmislenost, ali sigurno je da se protumjera može izreći, e, odnosno protumjera suspenzije sporazuma može se izreći samo ako kršenje ljudskih prava se odnosi na državljane te strane koja je izrekla protumjeru. Evo, to je samo jedna od mogućnosti koja se ne primjenjuje na sve slučajeve. Toliko o protumjerama. Zatim još nešto e, što nisam još uspio razraditi u svom radu, ali evo rado ću o tome dodatno govoriti ako to nekoga zanima. Tu se radi o e, e, europskom pravu. glavna odredba, znači načelo europskog prava, da sve što Europska unija radi mora biti usklađeno s međunarodno pravnim propisima. A druga stvar odnosi se na pravo VTO, a zaključak je tu da e, moramo biti oprezni da izbjegavamo e, diskriminaciju između proizvoda koji su e, odnosno u odnosu na koje su izrečene protumjere. Evo, to je to. Hvala lijepa think in, the consequences was quite... Hvala, mislim da je ovo bilo sasvim jasno. Dakle, kako možemo očekivati da će te odredbe vezane za ljudska prava ostati? Linda, ti si nešto htjela dodati, pa ja sam samo htjela reći hvala na korisnoj prezentaciji. Dakle, vi zapravo hoćete reći da sporazum iz Kotonua, dakle, da vidim jesam dobro shvatila, dakle, da će on biti na snazi do 2020. a onda ćemo imati, ovdje dakle, izvjestitelja iz e, odbora DEVE. I u svakom slučaju očekujemo ugovor koji će ga zamijeniti, znači on neće e, prestati biti na snazi i onda ništa. Znači sve ono što stoji u njemu vezano za ljudska prava će se naprosto prebaciti u već taj dokument koji će stupiti na snagu 2020. Znači mala je vjerojatnost da će tu postati ta rupa, tako da te odredbe ljudskim pravima će naprosto, ne znam, može li onda biti neki amandman e, na EPU e koji onda će reći što će se dogoditi sa e, tim odredbama nakon što sporazum iz Kotonua istekne. Znači koliko sam ja shvatila, to baš nije nešto jako komplicirano. Tako da mi možemo očekivati da će taj ugovor nasljednik e, naprosto preuzeti e, te odredbe o ljudskim pravima. E, da, ali možemo da znači će prihvat sada tu preći na pitanje. Gospodin Noizer radi također na ovim pitanjima izvjestitelje, pa možemo čuti pitanje njega. Znači, gospođa Arena, David Martin i onda gospodin Noizer. Hvala. E, drago mi je da naš predsjednik kaže da je jasno. E, moram priznati za mene ovo nije potpuno jasno. Pa sam htjela postaviti samo jedno pitanje. Kako bi to moglo biti jasnije? Umjesto da e, provodimo pregovore u okviru partnerskih sporazuma e, upućujući se na sporazum iz Kotonua. Moje pitanje je kako bismo mogli sklapati SGP-ove e, upućujući se na poštivanje ljudskih prava e, ne samo E, zbog e, utjecaja tog kršenja ljudskih prava na europske građane, nego e, nego da to kršenje ljudskih prava bude neprihvatljivo zbog kršenja prava lokalne populacije. Evo, kako, jednostavno kako možemo izbjeći taj sporazum iz Kotonua, jer nisam, čini mi se nevjerojatnim da možemo E, ukinuti sporazum o gospodarskom partnerstvu na temelju nekog načela. E, sigurno postoji neki pravni mehanizam koji nam može omogućiti e, sankcije. još nešto, znači Kotonu priča je vrlo komplicirana. Jučer smo čuli gospođu Galinu, predstavnicu Europske komisije, koja nam je rekla primjerice da u sporazumu sa Istočnom Afrikom Znate da imamo članak 96 koji je aktiviran protiv Burundija, znači članak 96 je sporazuma iz Kotonua. Ona nam je rekla, prvo ćemo potpisati sporazum i dati ga parlamentu na glasanje, a onda ćemo vidjeti da li ga možemo ukinuti. Ono što ja želim pitati našeg pravnika jest može li se izglasati sporazum sa jednom regijom kao što je Istočna Afrika u slučaju u kojem je aktiviran članak 96 koji bi trebao e, ukinuti postojanje tog sporazuma. Možda se to čini kompliciranim, ali manje kompliciranog od onog što ste vi govorili. To je moje drugo pitanje. A treće i posljednje pitanje, sporazum o e, slobodnoj razmjeni neke regije, u nekoj regiji ne tiče se samo jedne e, zemlje, nego šest, sedam zemalja recimo. Možemo li e, ukinuti čitav sporazum ako samo jedna od zemalja ne poštuje odredbe e, sporazuma, primjerice e, e, u slučaju kršenja ljudskih prava. Dakle, da li može doći pravno gledano u toga da ukinemo čitav sporazum zbog ponašanja jedne od država. David, bit ću kratak. Jedno od mojih pitanja je odgovoreno. No, jedno pitanje se nadovezuje na ono što je rekla Linda. Znači, dobro je da smo sada čuli od našeg stručnjaka da će e, sporazum e, iz Kotonu i dalje ostati na snazi, ali što ako se Kotonu e, izmijeni i dopuni, odnosno zamijeni ga neki drugi sporazum sa drugim tekstom? Hoćemo li i dalje ostati zapeti sa Kotonom u ta tri SPG-a to SGP-a, dakle što će se onda primjenjivati u takvim okolnostima? Bilo bi interesantno što to odgovor na to. Drugo pitanje se odnosi na e, istočnu Afriku. Izgleda da idete u tom smjeru da vi kažete da je to također obuhvaćeno, no to možda nije baš tako eksplicite navedeno, no ako mi smatramo da to nije obuhvaćeno sporazumom iz Kotonua, ne bi li onda se to primjenjivao članak 218. i bi li se komisija obvezala da to e, primijeni ako se pokažu okolnosti i onda da se kao da to bude kao nekakva rezervna opcija. Hvala lijepa. Meni tu još uvijek neke stvari koje nisu jasne. To, to što tiče formulacije koje ste koristili, govorili ste o jednom privremenom izvješću ili izvješću. često se spomenuli izraz e, najvjerojatnije u međuvremenu. E, to baš nisu neke jasne izjave kako bi se ostvario neki rezultat. Jučer smo u odboru e, deve odgodili našu odluku. Jel nam je potrebno jasnije objašnjenje od strane komisije? Ja ne mogu razumjeti zašto imamo različite e, formulacije kad e, dogovaramo e, između Zapadne Afrike i Južne Afrike i kod Kariforuma, a onda sad kad govorimo o zapadnoj koristimo drugačiju formulaciju. Dakle, zašto se ovdje postupa na drugačiji način? Ja polazim od toga i pretpostavljam da će postojati određena vrsta nastavka sporazama iz Kotonua i taj duh iz eh, Kotonua u pogledu zaštite ljudskih prava nešto što će dalje funkcionirati, međutim tu stvari još nisu jasne, a mislim da ćemo moći dobiti većinu u parlamentu, komisija to isto podržava. Ali kod država članica postoje određena pitanja jer eh, određeni broj država članica nije baš oduševljen u tom pogledu. Dakle, jako puno pitanja, pa bi mi bilo draže kad bi se komisija tu jasnije pozicionirala. Kad bi u budućnosti imali određenu pravnu sigurnost, a kad ju imamo, da onda imamo i odgovarajući mehanizam a ne pravno gledajući moramo postavljati ova pitanja koje je kolegica upravo postavila ili David Martin, dakle da li to vrijedi za cijelu regiju, kod kršenja ljudskih prava je to se podrazumiva samo za jednu zemlju. Dakle, te stvari bi se tako pravno trebalo razjasniti. Hvala. Hvala od pitanja su već postavljena, no ipak e, hoću istražiti neke dodatne elemente. Slažem se s onim što je rekao Norbert. E, mislim da tu ima dosta pravne neizvjesnosti e, gospodine Bartels na osnovu vaše prezentacije i samog teksta i vidimo da ima nekakvih specifičnosti vezano za sporazum za Istočnu Afriku koje posebno nas brinu. Pretpostavljam da ova dodatna pitanja bi bila Prvo bi se odnosilo na činjenicu da ne postoje odgovarajuće mjere. A vi ste rekli da to će biti primitivnije od onoga što imamo sada, a sada znamo da je jako teško doći do točke gdje se primjenjuju odgovarajuće mjere i situacija mora zaista biti očajna. Pogledamo situaciju u Burundiju i onda ćemo shvatiti kako loša mora biti situacija kako bi se te odgovarajuće mjere počele primjenjivati. Da li to po vašem mišljenju stvara e, neki blok koji će spriječiti bilo kakvo učinkovito djelovanje u budućnosti? Znači ako imamo nešto što je primitivnije, to će biti još teže koristiti kao instrument. I pretpostavljam također da, mislim da je David postavio pitanje o tome da ako taj novi sporazum iz Kotonu, ako nadamo se će biti sklopljen, ako on bude slabiji ili jači, mogu li se onda strane potpisnice SGP-a onda odlučiti hoće li se te izmijenjene odredbe primjenjivati vezano za SGP. Jer inače bismo mogli se naći u situaciji gdje će različite regije se odlučivati za ovu ili onu um, opciju kako im više odgovara. Je li to nešto što možemo zamisliti kao ishod? ove situacije. I da, u potpunosti podržavamo ovo što je rekla Mari. Izgleda da mi zaista sve kompliciramo, a radi se o nečemu gdje Europska unija ima velikog iskustva u tome da se ispregovaraju te odredbe o ljudskim pravima. Znam da to nije tema našeg današnjeg e, sastanka, ali što je sa ovim e, poglavljima vezanim za e, održive ciljeve. A to je potpuno različito od onoga što je Europska unija ispregovarala u drugim sporazumima. Znači mi imamo prekomplicirani režim jer imamo različite definicije, različite jezike, odnosno različite formulacije i onda će pravnici e, zaista se omrsiti i mislim da stvarno ne želimo stvarati radna mjesta za sve te odvjetnike, odnosno pravne, pravnike. Ali evo, sad imamo e, taj jedan patchwork različitih situacija. Zahvaljujem. E, sada bih se nadovezala na ono što je Đud na kraju rekla. Naravno, tu je pitanje toga da se nalazimo u jednom globaliziranom svijetu gdje imamo sve veći broj partnera u pogledu sporazuma koji su u različitim fazama razvoja i mi to činimo pod različitim uvjetima. Stoga mogu shvatiti da tu postoje različiti aspekti. A ipak mislim da bi trebali imati jasnija e, načela i pravila. Ako se vratimo na članak 96 sporazuma iz Kotonua i ono što je Marija Arena pitala, po točkom 2 je tu navedeno, ne po točkom 1, u skladu sa značenjem ovog članka, stranka se odnosi na zajednicu ili državu članicu Europske unije s jedne strane i svake AKP zemlje s druge strane. U mom tumačenju to bi značilo, dakle, ako u Burundiju imamo teško kršenje ljudskih prava, ovdje je u pitanju samo Burundi, a mi isključujemo regionalni sporazum. A tu govorimo, dakle, da integracija je put e, ka daljem e, napretku integracija Afrike vodi dvije snažne e, sile, jedna unutarnja, jedna vanjska. Dakle, što to znači za ovu unutarnju, internal snagu koja bi trebala tu integraciju voditi ka naprijed, ako za jedno, dvoje zemlje imamo različite vrste kršenja ljudskih prava. I upravo kad govorimo o istočnoafričkoj zajednici, recimo kod e, e, Južnog Sudana bi opet imali jednog novog člana gdje bi opet imali problematičnu situaciju pogotovo kada govorimo recimo s aspekta Europske unije, kada govorimo dakle i o ljudskim pravima. Kako ćemo se tu ponašati, a pogotovo samo aneksi opisuje što treba učiniti u pojedinim postupcima. Dakle, to čak i nemamo u samom tekstu e, sporazuma, pa se onda postavlja pitanje kako će to dalje funkcionirati nakon 2020. i kako tu stvoriti taj most e, sa tim predviđenim sporazumima o gospodarskim partnerstvu. Ja bih sad rekao da sam ja to nešto drugačije shvatio. Dakle, kad govorimo o istočno-afričkim sporazumima o gospodarskim partnerstvu, postoje određena nesigurnost. Postoje nesigurnost jer stvari možemo drugačije tumačiti, što je kod pravnika često slučaj, dakle da se stvari drugačije tumeća. Ja sam vas sad shvatio da s obzirom na Kari forum, Eko vas i Zadek, je situacija takva da kroz način kako se na to referirate, da vrijede onda klauzule o ljudskim pravima, bez obzira to da li dalje postoji sporazum iz Kotonua ili ne, i nezavisno o tome da li će se nešto regulirati nakon Kotonua. E, a sad jedino problem je nastoji ako bi se nešto dalje reguliralo kroz ovaj postkotonu e, proces. Ja sam to tako shvatio. Evo, da li je tome tako? To bi meni bilo bitno. E, tu bi onda to pitanje sa ta tri SGP-a bilo drugačije nego što je to bilo kod istočnoafričkih zemalja. Obrigado, presidente. Hvala. Kao prvo, htio bih podsjetiti da tumačenje odredbi o ljudskim pravima u zajedničkoj provedbi ovih partnerskih sporazuma i sporazuma iz Kotonua. To nije nešto što je nekontroverzno. Tako da u ovom području zaista moramo imati posve jasno tumačenje koje će biti izvan svake pravne dvojbe. Mislim da je to vrlo ambiciozno, ambiciozna želja i tu se govori o načelima, tu se spominje koncept e, suštinskih elemenata i vidimo da se spominju i odgovarajuće mjere i svi ti koncepti sve to može dovesti do pravnih sporova i kontroverzi. Dakle, kao prvo trebamo zahvaliti našem stručnjaku hvala što ste došli sa jednim konačnim mišljenjem. Naravno, o, mišljenje ne prikriva činjenicu da postoje problemi u tumačenju, ali čak i ako sporazum iz Kotonua istekne, moguće je pokrenuti neke pravne mehanizme koji će osigurati da ove odredbe o ljudskim pravima e, i dalje se primjenjuju. To smo vrlo sada jasno čuli i meni bi bilo jako drago kada bi se to sada primjenjivalo na način koji bi osigurao e, to da se one pravno uspješno e, koriste, odnosno da se ljudi uspješno pozivaju na njih. Zato imam pitanje za našeg stručnjaka, možda imam pitanje i za komisiju. Što možemo napraviti da pravno gledano snažimo ovo tumačenje. Ne zato da mi dobijemo nekakvo unilateralno tumačenje od Europske unije, nego nešto što bi mogli s nama podijeliti i drugi potpisnici. Tako da stabiliziramo na jedan mm, širok način to jedno tumačenje koje će nam svima dati e, tu e, pravnu sigurnost koju pravnu izvjesnost koju svi tražimo. Gospodin Seler. Kolega Celer, dakle, meni malo izgleda ova rasprava kao e, mačke koja se tako vruće kaše ili na engleskom beating around the bush. Što možemo učiniti? Možemo imati jednu e, miješanu skupštinu između EU-a i AKP-a i onda o tome porazgovarati i onda utvrditi da tijekom proteklih godina je tamo ipak došlo do određenih e, promjena. U tom smislu da predstavnici afričkih država, tu se više prije svega radi o predstavnicima vlada kad se govori o ljudskim prava, jednostavno nas izbjegavaju i po mogućnosti žele tu temu nekako gurnuti na stranu. A ovdje kod e, pregovora, dakle, o gospodarskom partnersu e, mi prije svega razgovaramo sa predstavnicima vlada. Nemamo tu ni opoziciju, ni civilno društvo pred nama, odnosno nevladine organizacije. I po prvi puta je sad e, došlo do toga da nismo došli do zajedničke rezolucije sa predstavnicima AKP-a, zemalja AKP-a jer su afrički predstavnici rekli da su to njihova unutarnja pitanja Burundija i da se mi tu nemamo šta petljati. To je u vremenu situacija koji, na koju smo mi naišli od zadnjih 20 godina, otkako je potpisan sporazum iz Kotonua, su se ipak neke stvari tu promijenili, oni su postali puno samosvjesniji i drugačije postavljaju svoje zahtjeve nego onda kad im je puno više bila važna razvojna pomoć nego što je to danas slučaj. To je čisto nešto što moramo primiti na znanje. I tu nam sad ne koriste nikakvi fini pravni seminari, dakle e, i je tamo pišemo u konjunktivu, onda će to ostati konjunktiv e, i onda je to vrlo teško izvedivo u provedbi, pogotovo pravno gledajući. A uz to ste još rekli da mi te sporazume o gospodarskom partnerstvu e, potpisujemo na regionalnoj razini. U Kotonu možemo prići svakoj zemlji pojedinačno. Ovdje se uvukla jedna međurazina da e, kad vidimo istočnoafričku e, zajednicu ili kad vidimo južnoafričku razvojnu zajednicu ili zapadnoafričke zemlje da oni su svi dobili prenešene nadležnosti od država koje tu sudjeluju. Dakle, to djelovanje kada govorimo o ovoj regionalnoj razini je opet nešto što je upitno. Ako sad opet govorimo o provedbi. Znači, ono što nije navedeno u sporazumu i čega se neće izrečito pridržavati, onda nije nešto što je utuživo ako dolazi do prekršaja pri čemu se pokazuje da kada govorimo o pojedinačnim državama, drugačiji je pristup vezano uz tu sporazum. Južnoafrička razvojna zajednica ima 12 članova, e, do sada ih je samo šest spremno ući u sporazum o gospodarskom partnerstvu. Čuli smo da je Tanzanija isto tako odustala zbog Brexita. Rekli su oni će to regulirati preko Jedinjene kraljevine, a ne kroz e, sporazum o gospodnom partnerstvu sa Europskom unijom. Dakle, dvije stvari su tu važne. Potrebna nam je sada pravna jasnoća s naše strane. Što želimo? Želimo li e, mi ući u to? Želimo li e, dodatni ili e, nastavak sporazuma iz Kotonua? A treće, što je isto tako vrlo važno, to opet ovisi o nama, tamo gdje imamo mogućnost e, razgovarati s našim afričkim kolegama, moramo to iznijeti na stol, pa čak ako je dođe i do iskrenja, ali ne smijemo izbjegavati tu raspravu. Gospodin Bartholz, evo sad imate tri mogućnosti da u šest minuta reagirate i naravno imate mogućnost da ponudite neke daljne odgovore. Izvolite. Um, Kao prvo na svim ovim komentarima. Zaista je vrlo lijepo znati da je tako brižljivo pročitana ova studija. Grupirao sam svoje odgovore u četiri naslova. Kao prvo, osnovno sastavljanje e, te osnovne klauzule. Kao prvo u odgovoru na e, jedno postavljeno pitanje reći ću da je moguće suspendirati sporazum na osnovu toga da načelo, kao što je načelo poštivanja ljudskih prava, prekršeno. Mislim da tu uopće nema nikakvih e, pitanja, nikakvih dvojbi. To je nedavno i učinjeno sastavimo na strani sporazum iz Kotonua, imamo sporazum o suradnji sa Sirijom iz 2011. Znači imamo zato i presedan, tako da to nije pravno gledano problem što se mene tiče. Očito cijeli ovaj proces sastavljanja je veliki kaos i kad se govorilo o SGP-ima, kad su se oni pregovarali, uopće nisam znao zašto se, će se pozivati na Kotonu kad će on 2020. isteći. Dakle, u različitim sporazumima u, kao rezultat e, procesa pregovora, sve je to drugčije napravljeno. Tako izgleda život tih e, međunarodnih sporazuma. I ako ne pazite, da, u principu bi moglo doći do toga da se zemlje mogu odlučivati za ovu ili onu klauzulu koja im je povoljnija. To sve naravno ovisi o tome kako je to sastavljeno. Ono što bi bilo najlakše napraviti, to je ideal, a to nemamo, je jedna klauzula o ljudskim pravima koja će biti u svim sporazumima prisutna, jasna i jednostavna. Da imamo te e, međusobno pozivanje u tim e, dokumentima na jedan sporazum koji će isteći. I za barem tri ta sporazuma znamo što će biti. Imamo samo onaj e, sporazumice, a mislim da je samo kod njega situacija nejasna. Druga stvar, se odnosi na e, reakcije. Ja sam rekao e, primitivno, ali nisam htio s time reći da je oslabljena pozicija, ona je zapravo i ojačana po međunarodnom pravu. Imate samo načelo proporcionalnosti koje vas ograničava. Ono što nemate je potreba da prolazite kroz sve te e, postupovne mehanizme koji postoje u kotonu, znači ako dođe do suspenzije, nećete biti u slabijem položaju nego što ste sada kad postoji kotonu. Što se tiče kolektivnog kažnjavanja, ovaj regionalni aspekt, da, znači članak 96. stavak 1. Kotonua, to je potpuno točno, znači odlučuje se od zemlje, ocjenjuje se od zemlje do zemlje, a isto to vrijedi i kada bi došlo do suspenzije u skladu sa međunarodnim pravom, ali iz jednog razloga to je proporcionalnost. No postoji problem da s regionalnom integracijom e, partneri trguju međusobno i jedna zemlja proizvodi proizvod koji se onda iz druge zemlje potpisnice prodaje u Europsku uniju i onda ako stavite taj proizvod pod sankcije, obje zemlje su kažnjene. Znači morate paziti kod suspenzije da do toga ne dođe. Drugim riječima da samo onaj produkt koji dolazi iz te regije e, na koju se treba primjenjivati sankcija bude zaista sankcioniran. Što se može učiniti? Mislim da e, sve što će biti učinjeno će zahtijevati konsent druge strane, odnosno konsenzus druge strane. Znači i druga strana će morati e, i za, nas, za ovaj nasljedni sporazum i za SGP će morati također se s time složiti. U tom smislu je također naglasiti da za sve strane je e, sada se nalaze u slabijem, odnosno primitivnijem položaju, odnosno ona strana koja želi suspendirati sporazum je e, u jačem položaju nego pod Kotonom i to je veoma važno kada se bude procjenjivalo što druga strana možda bude spremna napraviti kao ustupak e, kada se bude pregovaralo o sljedniku Kotonu, jer Kotonu će možda izgledati puno bolje nego ono što ja sada vidim. Što se tiče e, članka 218 stavka 9, da, to se može primjenjivati, to se primjenjuje sada i nastavit će se primjenjivati, ali to je samo zakonodavstvo Europske unije i mi sad tu zapravo trebamo imati e, valjanu pravnu osnovu po međunarodnom pravu. Dakle, to je pravni mehanizam, ali ovisi o tome što se može napraviti po međunarodnom pravu. I posljednja stvar je Burundi. Da, naravno, to nije idealna situacija da se sklapa sporazum sa zemljama gdje su neke sankcije u ovom momentu na snazi. Ali mislim da mogu reći da nema formalno pravne prepreke da se to učini. Također suspenzija sporazuma na osnovu kršenja ljudskih prava je fakultativna, znači ne postoji logička nužda da recimo ako se potpiše sporazum sa Burundijem i da se on odmah mora suspendirati. Niti bi se to e, bila neća želja, to bi možda bila potreba ili e, bi politički to bilo poželjno, ali ne postoji pravna nužda da se to napravi. Znači moramo od, tu odvojiti politiku od e, zakona. Hvala na ovim e, preciznim odgovorima. Hvala što ste se držali vremena koje ste dobili. I mislim da ćemo sad nastaviti raspravu, posebno sad kad smo, kada dobijemo vašu konačnu verziju vezano za SGP, odnosno EPA, ali također i za kod sporazum iz Kotono. Sada imamo malu pauzu. Ne, nemamo vremena zapravo. i mislim da smo zaista uvijek u kontaktu sa komisijom. Da, ne znam da li postoji mogućnost da odgodimo našu sljedeću temu. Sad imamo 15 minuta, točno 15 minuta. To je točka 12 dnevnog reda. Radi se o stavljanju na tržište gnojidbenih proizvoda i zamolit ću izvjestitelja da bude što je moguće brži. Prije nego što započnem, mislim da je bitno da postavimo određene parametre vezano uz ovo mišljenje. Ako pogledate prijedlog, e, tu ćemo se baviti čitavom nizom pitanja, uključujući potpunom izmjenom pristupu, uredbu o e, gnojidbenim proizvodima i isto tako što se tiče mineralnih i organskih e, gnojiva. To se nas ne bi trebalo ticati. Međutim, postoji jedno posebno pitanje vezano e, uz to što je jako bitno za trgovinu, a to je predloženo ograničenje nekih teških e, metala, uključujući kadmi. I zašto je to problem, to ograničenje? Jer Europska unija je uistinu ovisna o u uvozu e, fosfatnih gnojiva. Dakle, bilo, kakve, e, bilo kakva ograničenja u, u ovom e, uvozu bi mogli dovesti do velikih problema. U tom kontekstu vidim e, dva pitanja kojima se trebamo pozabaviti u našem odboru. Prvo pitanje je kako će ovaj prijedlog djelovati e, na međunarodnu trgovinu u pogledu e, fosfatnih gnojiva. Prvo se trebamo pozabaviti sirovinama. Da li ćemo imati dostatan broj? Dakle, tu je pitanje fosfatnih gnojiva. S druge strane, da li naši proizvođači mogu zadovoljiti e, potrebe. Kao što komisija je sama utvrdila, gotovo sva fosfatna e, gnojiva, odnosno svi njihovi sastojci se uvoze. I Dakle, da li mi time u stvari eliminiramo naša vlastita e, sredstva, dakle naše vlastite sirovine, to bi bila jedna strana priče. Druga je kako će to utjecati na naše trgovinske partnere. Većina e, sastaka dolazi iz Sjeverne Afrike, dakle posvatna ruda. E, Maroko, Izrael, Egipt e, i to je vrlo važno kada govorimo o fosfatnoj rudi koja dolazi u Europsku uniju. To su zemlje u razvoju koje imaju određene prednosti kroz neke preferencijalne programe i financiranje za Europske unije. E, a vezano uz to trebamo reći da je izvoz, izvoz vrlo važan za njihove e, prihode. Stoga ne bi li bilo bolje da to kupujemo od njih umjesto da kupujemo takav e, uvoz i da onda njima dajemo novac za razvoj. Drugo pitanje se odnosi na usklađenost e, ovog ograničenja sa međunarodnim e, pravilima koji postoje kroz različite međunarodne trgovinske sporazume, ali isto tako bilateralne sporazume sa raznim zemljama. Dakle, mi želimo uvesti ograničenja, ali možemo li to znanstveno e, opravdati takva ograničenja? Osim ako moji izvjestitelji u Sjeni imaju još neka druga područja, mi mislim da bi trebali uključiti u naše mišljenje, a to bi se htio fokusirati dakle, na tri glavne točke. Dakle, prvo, e, koliko su nam dostupne sirovine za naše domaće proizvođače. Drugo, utjecaj na glavne izvoznike ove sirovine i na kraj usklađenost sa međunarodnim trgovičkim e, pravilima. Dakle, da li znanstveno možemo potkrijepiti ovakva ograničenja? Prije nego što završim, htio bih još naglasiti da nemam nikakvih problema sa samim ciljem Europske unije koja želi zaštititi e, dakle, naše tlo, hranu e, od snažnih kontaminata. Međutim, e, Mislim da nema smisla voditi nerazumne granice koje nisu znanstveno potkrepljene, time kršiti međunarodna trgovinska pravila i dovesti u tešku situaciju naše proizvođače i isto tako naše partnere iz Afrike i Bliskog istoka. To jednostavno nije prihvatljivo. Dakle, moramo naći negdje neki srednji put i nešto što će osigurati da ovaj prijedlog može ostvariti svoju svrhu, da se zaštiti tlo i hrana, ali na način da to previše ne e, ograničava trgovinu. Izvjestitelji u sjeni. E, znam da nemamo mnogo vremena, samo ću se kratko osvrnuti e, na neke od elemenata. Prije svega želim iz iskazati svoju potporu e, ovog prijedloga u paketu kružnog gospodarstva. E, vidimo da je ovo pitanje e, vrlo važno zato što to potiče stvaranje novih lanaca vrijednosti E, isto tako doprinosi zaštiti zdravlja i borbi protiv klimatskih promjena i tako dalje. Zatim što se tiče intervencije izvjestitelja, želim e, e, naglasiti neke interesantne aspekte onoga što je izvjestitelj rekao. primjerice mjere koje možemo poduzeti za davanje potpore našim partnerima u razvoju. Međutim, ti aspekti se teško prenose u ovu uredbu bez e, e, da govorimo o nadležnostima našeg odbora. Mislim da ne treba dodatno oslabiti e, našu poziciju u VTO-u. I u ovoj fazi htio bih postaviti sljedeće pitanje komisije da li smo sa obvezom obavještavanja u istoj situaciji koja se dogodila u Keniji 2010. Evo, zanimljivo bi me odgovor na to pitanje. To bi mi omogućilo da napredujemo u svom radu. U svakom slučaju želim zahvaliti izvjestitelju što je uvijek bio na raspolaganju i e, što uspijevamo jako kvalitetno surađivati na ovom pitanju gnojidbenih e, proizvoda. Gospodin Pjehir. Hvala. Ono što brine Evropljanje i velike tvrtke koji su proizvođači su e, količine kadmija i vrlo niske razine koje je komisija postavila a ima namjeru još više to smanjiti u budućnosti. Neka od naših e, postrojenja će biti suočena s velikim poteškoćama da ostvare te e, ciljeve. Neće moći ostvariti te ciljeve. Dakle, razlozi su vrlo jednostavni. Te tvrtke nemaju pristup sirovinama sa vrlo niskim razinama kadmijama toga to ugrožava njihovu egzistenciju. Mi smo svjesni tog argumenta da je kadmi vrlo opasna tvar i, da može e, ugroziti ljude i životinje i da treba ograničiti izloženost kadmiju. Međutim, ne postoji jedinstveno znanstveno stajalište u pogledu toga da korištenje gnjojiva dovodi do toga da nalazimo kadmi u tlu i u hrani. E, na Lövenu, na katoličkom sveučilištu je provedena jedna studija koja je dokazala da tome ne mora baš biti tako. A provedba ove uredbe bi mogla dovesti do dva velika učinka u pogledu tržišta. Kao prvo e, će se osnažiti korištene nacionalne e, autorizacije i, oznake, i koriste oznake CE mogu biti izgubljene. I isto tako će se izgubiti i ove konkurentske prednosti koje možemo imati, recimo u usporedbi sa Norvežanima I isto tako s obzirom na e, Rusiju i na to što oni imaju vrlo niske razine e, kadmija moglo bi dovesti njih u veliku u povlašteni položaj. Zahvaljujem vam na vašem mišljenju i na vašim argumentima koje smo mogli čuti od kolege Valesa. I mislim da postoji tu dovoljno trgovinskih aspekata da mi možemo izraziti naše mišljenje. Postoje tri elementa koje bih ja e, želio da se pojave u našem mišljenju i jasno je da našim poljoprivrednicima su potrebna gnojiva. Stoga trebamo biti svjesni problema koji će se pojaviti na tržištu u tom smislu. Nadalje gnojiva mora imati e, visoku e, razinu hranidbenih elemenata, dakle to mora biti pažljivo napisano, tehnički zahtjev u toj definiciji. Moraju biti napisani na taj način da ne spriječavaju dostupnost e, gnojevima u budućnosti i nadalje u interesu naših tvrtki proizvođača i situacije na tržištu u Europskoj uniji moramo biti pažljivi da ova nova uredba ne stvara nove birokratske postupke ili postupke koji nisu učinkovite kako bi naši proizvođači dalje mogli imati oznaku CE i ja e, podržavam ovaj pristup ovom pitanju. Komisija, izvolite. Glavna uprava za rast. Dvije minute. Hvala. Čini se da i ekolozi imaju nešto za reći o gnojevima. Biću vrlo kratak. Naravno, ova uredba je dobrodošla, mi je pozdravljamo i zajednički istraživački centar e, je više od 0,5 mg po kilogramu. Znamo da neke države članice zbog razloga zaštite zdravlja i okoliše već e, E, prelaze ono što preporučuje Europska unija, zato što neke zemlje primjenjuju i e, manje stope, što ih ne sprečava da imaju jaku poljoprivredu. Ovdje govorimo o Njemačkoj i Austriji primjerice, znači e, rasprava se ovdje ne svodi na to. Hvala vam lijepa. A sad komisija dvije minute, izvolite. Uh, Hvala lijepa. Kao prvo, ne postoji sumnje da je kadmi toksičan i postoji dovoljno znanstvenih dokaza za to. Isto tako postoji dovoljno znanstvenih dokaza da mineralna glojiva doprinose kontaminaciji tla, da će to na kraju završiti dakle, u krmivu i u hrani. I nadalje postoje dokazi da te granične vrijednosti za kadmi u hrani u Europi mogu se samo još sniziti i to u skladu sa znanstvenim dokazima. Ako kontaminacija kadmijem e, u tlu se smanji. A studija e, sveučilišta u Lovenu ne navodi da ograničena količina od 8 mg e, predstavlja jednu sigurnu razinu, već samo kaže da na toj razini neće doći do daljne kontaminacije tla. Međutim, cilj bi trebao biti da se radikalno smanji kontaminacija tla. A to treba naravno učiniti E, jednom brzinom koja je izvediva. I zato predlažemo da ovo ide u fazama, da počnemo sa 60 mg i to se može odmah postići. Čak i industrija to potvrdila, dakle 60 mg je moguće izvesti već danas. Trideset šest miligrama je prosjek u Europskoj uniji a mi predlažemo 60 mg da se započne i da se nakon 3 godine to smanji na 40, što je opet iznad prosjeka kontaminacije tla kadmijem u Europi. I tek nakon 10 godina predlažemo 20 mg. I uistinu tih 20 mg bi zahtijevalo korištenje tehnike za dekadminaciju, dakle koja e, zahtjeva određena ulaganja, međutim mi mislimo da su ta ulaganja opravdana kako bi se smanjilo izloženost e, građana Europske unije kadmiju. I to je isto tako u skladu sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije, jer se to smatra mjerom koja štiti zdravlje građana u pogledu kontaminacije i da se to može smanjiti i naravno ne želimo e, spriječiti da evropski poljoprivrednici dolaze do gnojiva, mi ćemo pažljivo pratiti tu situaciju. Ako postoji bilo kakve indikacije da se ti ciljevi ne mogu stvarati kao što je predviđeno, mi ćemo djelovati. Još jedan put. ja u potpunosti podržavam, dakle, opći cilj ovog prijedloga. Međutim, mislim da komisija je loše obavila posao u smislu objašnjavanja vrlo konkretnih elemenata. Kao prvo, studija učinka ne rješava nijedno od ovih pitanja koje sam ja identificira. U stvari, navodi se vrlo jasno da ne postoji dostatna e, količina fosfatne rude koja nam je potrebno. Isto što se tiče ove e, tehnologije e, za uklanjanje kadmija i tu je situacija problematična. Ja sam razgovarala s nekim stručnjacima koji su rekli da tehnologija za to ne postoji na ovoj komercijalnoj razini, budući da nemamo nikakve alternativne izvore e, fosfora, mislim da, da to ograničenje može stvoriti vrlo ozbiljne probleme našim proizvođačima, a isto tako i na razini međunarodne trgovine. Dakle, studija učinka samo potvrđuje da imamo probleme koje sam već prethodno spomenuo. S druge strane, tijekom javne intervencije i službenih sastanaka komisija daje nekonzistentne i mješovite poruke što se tiče znanosti. Ponekad komisija navodi znanstvene tvrdnje da opravda ograničenje, a ponekad joj ne treba znanost e, jer ide dakle na načelo predostrožnosti. Ponekad e, tvrdi da manje studije opravdavaju ograničenja, a nekom drugom prilikom e, se tvrdi da to više nije pouzdano e, i da druge studije su daju bolja opravdanja. Meni je bilo obećano da ću dobiti te studije, međutim nisam još dobio te studije. Dakle, prije nego što nastavimo s ovim radom, uistinu je bitno da se pojasni kuda dolaze te granice. Nadalje, mješane signale dobivamo od komisije isto tako što se tiče dostupnosti fosfatne rude. Ponekad komisija kaže da ta dostupnost je problem, a onda poslije opet navodi da to uopće nije problem. Isto tako smo čuli da postoji dovoljno toga u Maroku, a iz Maroka nam izvrsnici tvrde da tome nije tako. onda se isto tako govori da imamo dostatnu tehnologiju za uklanjanje kadmija na raspolaganju, e, a onda se čini da tome opet nije tako. Svi navode da trenutno, evo samo još jednu minutu, svi navode da trenutno nemamo dakle operativnu tehnologiju koja bi nam pomogla da se taj kadmij ukloni. Dakle, potrebna je tu određena sigurnost i na kraju isto tako imamo mišovite signale kada govorimo o učinku e, tih ograničenja s obzirom na uvoz, odnosno izvoz toga zemalja u razvoju. Ponekad se kaže da je to problem tih zemalja, ne Evropske unije, a nekad se opet tvrdi e, da ćemo pomoći u financiranju za uklanjanje kadmija. Ovo su sve pitanja koje moramo riješiti prije nego što krenemo prema naprijed, jer to je prevažno i to će imati veliki učinak na cijelu industriju i na proizvođače e, gnojbenih e, proizvoda, pogotovo na domaće proizvođače. Stoga moramo imati jednu dobru znanstvenu osnovu kako bismo mogli nastaviti. Hvala lijepa gospodin Valesa, uistinu ima puno posla pred nama i nastavit ćemo, ja mislim, u listopadu, pa do tad imamo i puno vremena i možemo e, provjeriti ove znanstvene tvrdnje i pozaviti se nekim studijama. Hvala. A sada ćemo odmah prijeći na naše važno saslušanje, važnu raspravu. Afrika u usponu, odgovori E, koje trgovina i rastu trgovini mogu ponuditi e, na izazove e, današnjice. Sa mnom je gospođa Linda McAven, predsjednica odbora za razvoj. Osim toga, čast mi je što vam mogu danas predstaviti velik broj različitih stručnjaka koji će s nama podijeliti informacije koje će nam biti vrlo važne za buduće politike. Dakle, neću sada dalje duljiti sa ovim uvodom jer ja želim učiti želim učiti od vas. Želim nešto od vas naučiti danas. Samo želim reći da sam duboko uvjeren da je pitanje održivog razvoja za Afriku važno pitanje za Afriku naravno, ali i važno pitanje za čitav svijet i za Europu naravno i zato mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo potaknuli održivi razvoj i rast u Africi. To naravno eh, znači potpisivanje trgovinskih sporazuma sa Afrikom, ali i potporu razvoju unutar afričke trgovine. Tako ćemo stvoriti najveći mogući broj prilika za održivi razvoj. Linda, želiš li nešto dodati? Da, ali biti ću isto tako kratka jer, e, kao što si sam rekao, ovdje su s nama stručnjaci koje će nam, e, nadamo se, iznijeti neke novosti e, načina na koji se Afrika mijenja. Radi se o zemljama koje doživljavaju napredak u ovom trenutku. Naravno postoji, e, postoje poteškoće kao i svugdje, ali znamo mi u odboru za razvoj da je trgovina ključna za postizanje e, gospodarskog rasta. Bez gospodarskog rasta i stvaranja novih radnih mjesta ne može doći do razvoja jer trebamo javna dobra, trebamo e, prihode i e, država, e, državi to sve treba da bi mogla proizvesti javna dobra. Prošli tjedan smo e, u Strasburu razgovarali o europskoj globalnoj strategiji i sklapanju partnerstava, stranih partnerstava. To je vrlo važno i mi govorimo upravo e, u Jedini narodi ovaj tjedan raspravljaju o, e, ciljevima održivog razvoja za razdoblje do 2030. Isto tako razgovarali smo o sporazumu u Kotonu, iz Kotonua koji je vrlo važan sporazum za suradnju između Europe i Afrike. Znači sve u svemu vrlo je, vrlo je e, dobar trenutak za raspravu o tome kako potaknuti razvoj, održivi razvoj u Africi. E, želim zahvaliti kolegama e, iz odbora za međunarodnu trgovinu e, što s nama sudjeluju na ovom sastanku. Hvala Linda. Budući da se Linda ja nismo dogovorili ko će predsjedati ovim današnjim sastankom, mi smo odlučili pozvati jednu moderatoricu kako bi rasprava bila vrlo aktivna i živahna. Čast mi je pozdraviti Margeritu Sforcu sa Euronewsa. a Margerita, daj vam riječ. Hvala lijepa i dozvolite mi da e, promoviram svoj vlastiti kanal. Mi smo u Kongo Brazavilu upravo uspostavili Euronews Afrika. E, to vam pokazuje kako smo i mi zainteresirani za rastuće afričko tržište. E, prije svega dozvolite mi da e, dam riječ e, gospodinu Maktar Diopu, podpredsjedniku za Afričku regiju u Svjetskoj banci. On će nam se pridružiti putem videolinka. Hvala lijepa, dobro jutro, dobar dan svima i veliko mi zadovoljstvo što mogu sudjelovati na ovaj način. Nažalost, nisam mogao sudjelovati osobno na vašem sastanku. Ovaj sastanak me vraća u 2000. godinu kada sam ja bio ministar financija u Senegalu i ja sam bio jedan od potpisnika e, sporazuma iz Kotonua i tada smo razgovarali o važnosti trgovine za Afriku i kako trgovina može postati uzajamno korisna ne samo za Afriku nego i za e, skupinu zemalja Afrike, Kariba i e, Tihog oceana i već tada smo počeli razmišljati o tome kako ćemo transformirati Afriku i kako ćemo se preorijentirati na jednu novu ekonomiju i udaljiti se od čisto sirovina. A 16 godina kasnije napravili smo ogroman napredak u tom smjeru i to na različitim frontovima. Što se tiče samih e, zemalja, e, bilježimo e, rast E, od 4,5% posto e, godišnje rast BDP-a. Međutim, isto tako smo se sa našim partnerima e, složili oko prioriteta na ovom sastanku u Briselu su e, brojni moji kolege koji će vam dati i perspektivu e, različitih organizacija, ali Svjetska banka i Afrička unija sada imaju potpuno iste prioritete. E, jedan od prioriteta, najvažniji prioritet je da rast mora biti uključiv, rast mora biti održiv, ali nažalost rast do sada u Africi nije bio dovoljno uključiv i nismo imali imali stvaranje novih radna mjesta i e, razvoj u tom smislu u Africi nije bio u skladu s onim što se dešavalo u drugim dijelovima svijeta. Primjerice, ako usporedite situaciju u Južnoj Americi, e, ako usporedite zemlje koje su imale istu stopu ekonomskog rasta, stopa stvaranja novih radnih mjesta u Africi je bila puno e, niža. U Brazilu e, sam bio, e, sastao se sa predsjednikom Lulom i e, ustanovio da su oni tamo uspostavili brojne programe koji su od ključne važnosti za uključiv rast i to i mi u Africi pokušavamo primijeniti. Ono što smo naučili na temelju našeg iskustva iz 80. i 90. godina e, u vremenima kada smo razmišljali o potpisivanju e, sporazuma iz Kotonua, shvatili smo da ne postoji e, jedinstveno rješenje na sve, nego zaista moramo nalaziti rješenja koja su specifična konkretna za pojedinu zemlju kako bismo ostvarili uključivi i održivi rast. U nekim zemljama moramo se koncentrirati na usluge, u drugima na industrijsku proizvodnju, u trećima E, na neke treće komparativne e, prednosti i mi već 15 godina učimo na temelju e, svih tih saznanja i isto tako važni su institucionalni aspekti i aspekti upravljanja odnosno vladanja postoje različiti aspekti i socijalni, kulturološki aspekti e, koji moraju biti temelj za stvaranje modela za svaku pojedinu zemlju. Međutim, postoji neka transverzalna pitanja, e, razvoj usluga, e, ili proizvodnje, za sve to je važna energija i infrastruktura. I na, kod nama u Svjetskoj banci je prioritet da naši programi međusobno budu komplementarni. Afrika e, sada doživljava energetsku e, revoluciju, ali i revoluciju energetske mreže, zato što e, postoje vrlo veliki neiskorišteni resursi obnovljive energije u Africi, radi se o energiji vjetra, solarnoj energiji, geotermalnoj energiji, isto tako u Kongu, u Kamerunu, nekim drugim zemljama Gvineji postoji veliki neiskorišteni e, hidroenergetski potencijal. Mi u Africi ćemo pokušati obnovljive izvore energije učiniti primarnim E, izvorom e, proizvodnje energije. Za to moramo e, potaknuti investicije u privatnom sektoru u energetici kroz primjerice omogućivanje i razvijanje javno-privatnih partnerstava. Primjerice u Nigeriji provodimo određene programe, ali i u drugim dijelovima Afrike. Ono na što se želimo fokusirati u budućnosti jest unapređivanje financijske situacije i održivosti e, distribucije. Nažalost, e, u e, posljednjih deset godina se distribucijom nije najbolje moguće upravljalo i zato sada radimo na rješavanju tog problema zato što je to nešto što može u najvećoj mogućoj mjeri povećati pristup energiji. ne radi se samo o pristupu energiji, nego i o cijeni. E, jer u Africi kada je energija dostupna, ona je vrlo skupa. Zato nam treba jeftina energija, čista, odnosno obnovljiva energija, a to ćemo postići e, kroz unapređenje upravljanja e, distribucije i efikasnosti distribucije. Zatim nešto što je važno jest poljoprivreda. Poljoprivreda je važna iz dva aspekta. Prvo zato što velik broj e, siromašnih ljudi e, se bavi poljoprivredom, tako da što je veći napredak u poljoprivredi, to je veće smanjenje siromaštva. Zato je naš fokus na, na poljoprivredu vrlo važan. Međutim, nažalost, poljoprivredni sektor u Africi nije mnogo rastao, a rast se svodi samo na povećanje površine koja se obrađuje, ali produktivnost nije rasla. Međutim, postoje sektori kao što je riža gdje je došlo do značajnog rasta u produktivnosti i siguran sam da će vam moji kolege o tome e, dodatno reći Međutim, ono što smo postigli u proizvodnji riže, htjeli bismo postići i za druge kulture, jer svakako moramo osnažiti poljoprivredni sektor u Africi. Međutim, tu moramo razmišljati i o trgovini, zato što nešto što obilježava Afriku, a to je da je interafrička trgovina, odnosno trgovina između zemalja u Africi, vrlo slaba, zato što je e, kretanje roba i ljudi i usloga otežano. Znamo da u Africi e, je vrlo teško izgraditi regionalne lance vrijednosti. Ako pogledamo Aziju. Razlog zbog kojeg je Azija mogla ubrzati svoj rast industrijske proizvodnje, to je zato što nisu imali takve necarinske prepreke kao što ih mi imamo u Africi i to im je omogućilo konkurentnost finalnog proizvoda. A to nedostaje u Africi i to je nešto na čemu zaista želimo raditi i postoji e, vrlo visoka razina političke volje u Africi, kao što je mnogo puta spomenuto na samitu afričkih lidera. Kada smo u Africi, kad god smo u Africi uspjeli ukloniti necarinske preprege trgovini, e, primjerice Ruandi, Keniji, između Ruande i e, Kenije, e, Ruanda je uspjela E, smanjiti za, e, odnosno prepoloviti trošak e, prijevoza kontejnera iz Luke Mombasa u Ugandu, zahvaljujući u uklanjanju necarinskih prepreka. Mi isto nadamo se surađivati s Europskom unijom kako bi se primjenjivali svi postojeći sporazumi i kako bi se prilagodili svim postojećim izazovima s kojima se suočavaju afričke zemlje. Siguran sam da ćete više o tome nešto još danas kasnije reći. Još nešto što je važno jest ljudski kapital. Mi se možemo koliko god želimo koncentrirati na infrastrukturu, na rast poljoprivrede, ali ako ne ubrzamo razvoj ljudskog kapitala, odnosno ako ne investiramo u ljudski razvoj, nećemo ništa postići ni u drugim područjima. jer ako želite transformirati sirovine, a ne ih više samo izvoziti iz Afrike i napraviti reorientaciju na usluge i investicije, morate uložiti u ljudski kapital, u ljudske resurse. Postignut je napredak u pogledu pristupa obrazovanju, ali ono što je naš sljedeći cilj jest kvaliteta. Moramo paziti da kvaliteta ne trpi s povećanjem broja ljudi koji idu u školu. Što se tiče zdravstva, situacija je ovdje drugačija. Moramo investirati puno više resursa u sektor zdravlja, zato što Afrika je suočena sa vrlo visokim razinama siromaštva, gladi i eh, ima vrlo slabi pristup eh, uslugama zdravstva. Moramo ulagati u djecu današnjice kako bi oni u budućnosti imali kognitivne sposobnosti za pristupanje eh, tržištu rada u budućnosti. I još na kraju Želim eh, reći eh, nešto o važnoj ulozi eh, regionalnih integracija. Najveći dio portfelja Svjetske banke određenog za Afriku odnosi se na regionalne integracije i to kako bi se potaknula trgovina. Tu ne govorim samo o e, investicijama u fizičku infrastrukturu, u ceste i energetiku, nego isto mi se nastojimo baviti i e, političkim preprekama trgovini. Zato u ovom trenutku provodimo veliki projekt za četiri zemlje u Africi gdje se pokušavamo pozabaviti nekim uskim grlima i e, to je potrebno kako bi se kompletirao e, naš rad na investiranju u fizičku infrastrukturu. Evo sad ću se zaustaviti, mislim da mi je vrijeme isteklo. U svakom slučaju hvala vam najljepša. Gospodine Diop, oprostite, ali evo uskoristit ću priliku da kažem nešto o ovom zadnjem što ste e, rekli. E, rekli ste da se nadate da će se sporazum o trgovini prilagoditi postojećim izazovima. Koje su to promjene koje želite vidjeti u tim sporazumima? S mnogim smo izazovima suočeni. jedan izazov su usluge, drugi nekretnine, odnosno vlasništvo nekretnina. Što se tiče usluga, e, e, sadrž, e, postoji povećan pristup IKT sadržaju, a jedan važan aspekt toga su vlasnička prava i e, moramo urediti e, te politike kako bismo e, potaknuli rast u tom sektoru u Africi. Postoje industrija banana i cvijeća i druge industrije koje su jako važne a kao što sam već i napomenuo, potrebno je ukloniti necarinske prepreke i odrediti norme, primjerice koje se tiču kvalitete, za pristup europskom tržištu. U Nairobiju se isto tako trenutno vode e, rasprave i o, upravo ova vrsta pitanja e, se postavlja ovih dana i u Nairobiju. Hvala vam, hvala vam na vašem e, doprinosu. Pitanje sada nije e, li Afrika u usponu, nego na koji način Afrika raste. taj rast eh, nalazimo u različitim zemljama i sektorima, ali pitanje je je li eh, taj rast održiv. Eh, zapadnoafrička zajednica je jedna vrlo važna organizacija. Sada ću se prebaciti na francuski. E, gospodine Traore, e, vi ste povjerenik za industriju i privatni sektor. Mene zanima e, koji je razlog postojanja ove regionalne organizacije, a koji su trenutne prepreke stvaranju jedinstvenog afričkog tržišta? Merci beaucoup. Euh, alors, euh, je suis un peu perdu, je fais la présentation. Hvala vam lijepa. Evo, malo sam izgubljen, ne znam da li da održim svoju prezentaciju ili odgovorim na pitanje. Pokušat ću učiniti oboje. Ekovas, kao što znate, je osnovan E, između 15 e, e, država 1975. kako bi se promovirala suradnja, stvorilo zajedničko tržište i promovirao mir i sigurnost. Mnogo toga u pogledu zajedničkih ciljeva je učinjeno. Ta zona je zona slobodne razmjene od 2000. godine. To je isto tako Carinska unija od siječnja 2015. godine i Isto tako uspostavili smo programe i projekte za povezivanje različitih infrastrukturnih kapaciteta, a vi vjerojatno ne znate da je regija vrlo aktivna u prevenciji brojnih konflikata. Imamo mehanizam rješavanja i prevencije konflikata. Uglavnom se naravno radi o konfliktima u regiji. Evo, to su bili razlozi, e, razlozi koji su doveli do stvaranja te zajednice, još uvijek naravno su aktualni. A stvaranje zajedničkog tržišta bi trebao biti pravi generator rasta i odigrao je svoju ulogu, ali vidimo tu su i brojena ograničenja. Regionalna trgovina predstavlja otprilike 15%, to je relativna vrijednost, ali apsolutna vrijednost e, je desetostručena u posljednjih deset godina. Znači postoji realna, realni napredak koji se u ovim trenucima postiže a globalna situacija u ovoj regiji nije različita od situacije u drugim afričkim zemljama. Razina proizvodnje, razina industrializacije još uvijek je relativno niska, odnosno vrlo niska. Evo sada da se vratim na svoju prezentaciju. Evo, pokušat ću sam mijenjati e, slajdove. Kao što sam rekao, EKOVAS je zona slobodne razmjene, e, carinska unija, a i rekao sam da smo u posljednjih deset godina zabilježili e, prosječni rast od 5%. Izglede za budućnost su dobri, a evo ovdje vidite i koje smo regionalne i međunarodne sporazume potpisali u e, recentnije vrijeme. Radi se o regiji koja ovisi o uvozu e, e, odnosno o, ono što mi izvozimo uglavnom su e, sirovine, a isto tako ono što obilježava našu regiju to je slaba aktivnost malih i srednjih poduzeća, a e, BDP e, jest, odnosno 7% BDP-a je industrijska proizvodnja. Evo ovdje vidite uvoz e, proizvedenih, odnosno gotovih proizvoda. 24% je gorivo, hrana vidite 14%, i uvozimo mnogo gotovih proizvoda, izvozimo uglavnom sirovine. Ovo je e, postotak industrije u BDP-u, međutim ono što ovdje napuhava e, brojke jest e, rudarska industrija. Ovdje vidite zemlje, Nigerija je najveća zemlja, i više od 70% regionalnog BDP-a opada na Nigeriju. E, na razini ekovasa smo razvili zajedničku politiku industrijskog rasta, odnosno zajednička industrijska politika Zapadne Afrike, e, koja je usvojena za razdoblje do 2020. E, godine. E, ovo su nam ciljevi povećati stopu obrađivanja sirovina na 30%, zatim povećati regionalni, odnosno udio proizvodnih industrija na 20% BDP-a. Kako mi pokušavamo ostvariti te ciljeve, evo ukratko ću, nam, ću vam objasniti osnovne dijelove naše strategije. Prvo, važno je industrijsko upravljanje. Vama se to možda čini banalnim. E, prošle godine su svi e, ministri industrije na tome baš radili, a to se, tu se radi o području na koje se najmanje troši iz proračuna, zato što se iznimno puno troši na škole, ceste, vojsku i e, kada se na sve to e, raspodijele sredstva ne ostaje mnogo za reforme u ovom sektoru i zato je osnaživanje regionalnih, ali i nacionalnih industrijskih politika jedan od naših prioriteta. Isto tako regionalno tržište, sami ste i to rekli, još uvijek postoje e, infrastrukturni problemi i druge vrste prepreka koje moramo riješiti. A isto tako postoji pitanje provedbe, odnosno uspostave e, glavnih elemenata za postizanje konkurentnosti. Znači treba nam kvalitetna infrastruktura uz pomoć Europske unije koja će omogućiti e, industrijski razvoj ali kada se bavite industrijskom politikom isto tako morate se baviti sektorskim e, elementima. Utvrdili smo da su četiri industrije ključne. Prvo je e, poljoprivredna industrija, da ću vam jedan banalni e, primjer što se tiče kakaa. Ova regija proizvodi 60% svjetskog kakaa, ali još uvijek samo izvozimo sirovine. E, Nigerija e, i Ghana, e, primjerice dvije najsnažnije zemlje u izvozu koka, uopće ne surađuju, za to nam treba zajednička politika, politika zajedničkih investicija i to bi trebala biti naša regionalna dodana vrijednost. Ista stvar je za rižu i neke druge kulture. Zatim farmaceutska industrija, još jedan sektor e, koji nam je prioritetni. Mi u ovom trenutku razvijamo lokalnu proizvodnju, zatim e, Treća, treći sektor je industrija građevinskog materijala. Mi proizvodimo cement, ali sve ostalo se uvozi. A još četvrta, e, četvrti sektor jest e, automobilska industrija i e, strojevi. To je industrija koju pokušavamo razviti i privući investicije. Evo nekoliko naših glavnih e, prioriteta. A zatim što se tiče Europske unije, koja su naša očekivanja? O tome ćemo kasnije. Znači, sa zapada idemo na jug. Sada se obraćamo gospođi Šimanzi, koja radi u Južnoj Africi u Institutu za strategiju. Dakle, evo ja ću vam sada nešto reći o industrijskom deficitu u Africi, na koji način se to može riješiti i imam sedam minuta da to napravim. Dakle, mislim da u smislu konteksta možemo reći da svaka zemlja koja je postigla e, ekonomski razvoj je napravila to e, sa poboljšanjem svojih proizvodnih kapaciteta, odnosno industrializacijom. Znači Afrika ne može izbjeći industrializaciju ako želi imati rast, e, održivi razvoj, transformaciju strukturalnu i tako dalje i također otvarati nova radna mjesta. Dakle, kako industrializirati Afriku? Hoćemo li industrializirati svaku svako gospodarstvo zasebno ili ćemo to činiti na regionalnoj razini kao blokove zemalja koje su ekonomski povezani. I sada ću nešto reći o tome, odnosno kako to utječe na paradigmu industrializacije u Africi. Proteklih nekoliko desetljeća smo vidjeli da u ovim globalnim lancima vrijednosti je došlo do fragmentacije, tako da E, se proizvodnja i potrošnja događaju na različitim mjestima, znači to je nešto što je sada postalo transgranično i moramo shvatiti taj koncept fragmentacije kako je to važno za Afriku. Zašto je to važno? Iz tri razloga. Kao prvo, omogućava proizvođačima da imaju pristup većim tržištima. Dakle, afričke zemlje imamo 54 zemlje, ali 27 su jako, 27 su jako male. Znači, one ne mogu biti konkurentne zbog toga što ne mogu imati visoku proizvodnost. Botswana ima manje od milijun ljudi, Ruanda, Gambija, sve su to vrlo male zemlje. No Botswana kada postaje dio ovog velikog e, južnoafričkog tržišta od 500 milijuna ljudi, na jedan puta postaje veoma važna. Znači, na taj način zemljama dajete konkurentnost i date taj, dobivate taj efekt e, pologe. Svaka proizvodi nešto, na primjer Etiopija kavu, Gambija kakao i tako dalje i onda zemlje koje nemaju te resurse mogu ih otkupljivati od zemalja koje imaju. To je jedan sistem kompenzacija, preboja razmjene. Dobiva se komplementarnost. Treća stvar koju ovi globalni e, lanci vrijednosti imaju, to je poboljšavaju trgovinu unutar Afrike. Trenutno je na to otpada oko 13% E, to je veoma nisko u odnosu na Ameriku gdje je 63%, odnosno 40%, a 63% u zapadnoj Europi. Znači, e, Afrika više trguje s ostatkom svijeta nego sa drugim zemljama u Africi. I uglavnom se tu radi o E, izvozu sirovina, a uvozimo iz tih zemalja Zapadne Europe i SAD-a gotove proizvode koje imaju veću dodanu vrijednost. A što se tiče filozofije, e, ta ideja afričke, afričkog lanca vrijednosti je povezana sa integriranjem Afrike. Imamo e, tu agendu 2063 i ti regionalni lanci vrijednosti pokreću Afriku i guraju je ka tom cilju. Ali imamo cijeli niz izazova zašto se to ne događa tako brzo kao što bi se trebalo događati. To su neki od tih faktora, znači infrastruktura, vještine, necarinske i carinske prepreke i e, usluge kao i financiranje. Privatni sektor je slabo uključen u to. E, on ne sudjeluje u svemu tome u onoj mjeri koji bi trebao. Najveći poslodavci su vlada i neformalni sektor. Dok ne riješimo ova tri sektora, financijski e, sektor neće se aktivno uključiti. Dakle, kako riješiti te faktore? Kao prvo, financije. Financiranje. Pristup financijskim sredstvima je zaista vjerojatno najveći problem, najveća prepreka. Dakle, tržišta kapitala su vrlo plitka, imamo komercijalne banke koje daju kratkoročne zajmove, no e, kamatne stope su veoma visoke, ponekad i do 25%, pa čak i više, 100%, ovisno o tome kolika je inflacija. Tako da je veoma visoka cijena kapitala, sve je to veoma kratkoročno, ali također vidimo da se to ipak e, mijenja. Dosta direktnih stranih ulaganja sada dolaze na kontinent, pa oni zatvaraju taj financijski jaz, ali što je također tu jedna dodatna stvar, imamo tu i sad i tehnička znanja koja prate ta ulaganja. E, primjerice, mi surađujemo sa General Electricom i oni su došli, ulažu u, na u Afriku i oni će proizvoditi neke stvari u Africi i mi smo našli e, mala i srednja poduzeća koje proizvode komponente e, za te lokomotive koje će proizvoditi GE u Africi i na taj način ta direktna strana ulaganja otvaraju radna mjesta na kontinentu. Pogledajte Etiopiju, Kinezi dolaze, ulažu u Etiopiju, e, grade tvornice cipela i koriste etiopsku kožu. Etiopija sada počinje proizvoditi odjeću za H&M i vidimo dakle puno eh, tih eh, novih stranih ulaganja velikih multinacionalke koje je sada uloženo u kontinent. I možda bi Europska unija mogla tu pripomoći tako da privuče, odnosno da potakne europske ulagače da ulažu u Afriku. Infrastruktura je i dalje velik problem. Ali mislim da će sljedeći panelist govoriti o tome. Također nemamo te usluge koje pomažu znači neke te sekundarne usluge kao što su promet, logistika, skladišta. Imamo i carinske barijere, e, gospodin iz Svjetske banke o tome govori, one su i dalje jako visoke, ali prošle godine je pokrenut e, taj tripartitni e, proces, odnosno tripartitno područje slobodne trgovine Dakle, to su EAK, e, Sadak i Komesa, ta tri bloka i e, jedan velik dio Afrike je sada područje slobodne trgovine i e, svrha je da se unutar te zone smanje carine. Što se tiče ne carinskih prepreka, one su i dalje visoke, to su standardi, znači moramo uskladiti standarde Evo da ću vam jedan primjer. Ako primjerice Afrika odluči da će početi proizvoditi e, solarne panele lokalno, važno je da harmoniziramo standarde, pa se vraćamo na konkurentnost, e, na veličinu proizvodnje, jer nema svrhe da Botswana proizvodi solarne panele za milijun ljudi, ali za 250 milijuna ljudi, za cijeli e, region, to zaista ima smisla, ali onda morate imati usklađene standarde. Još jedno su pravila o porijeklu, znači morate dokazati e, porijeklo da biste dobili preferencijalni pristup e, tržištu, ali proces certifikacije je jako složen. Imamo izvješće Svjetske banke koje tvrdi da e, ti kamioni koji prevoze robu u Zambiju primjerice moraju imati ne znam koliko stotine e, tisuće papira, dokumenata i to zaista treba ubrzati. Što se tiče vještina, to je još jedan, jedan problem. E, tu sam zapravo, tu se dvoumim. Ljudi kažu da Afrika nema vještina, ja mislim da ima i mislim da pitanje vezano za e, vještine je to što imamo neproporcion, nesrazmjerno mlado stanovništvo. Afrika ima mlado stanovništvo u usporedbi s drugim kontinentima. 200 milijuna ljudi je staro između 15 i 24 godine, a do 2031 od četiri mlade osobe na cijelom svijetu će biti iz Afrike. Znači, Afrika je zapravo tvornica ljudi i zbog toga e, sektori koji su radno intenzivni, e, proizvodnja tekstila, infrastruktura i, i poljoprivreda. Samo ću se e, vratiti na to, a to je da ovaj sektor proizvodnje nije dovoljno aktivan. Gospodin Diop je govorio da imamo sve više privatnih i javnih ulaganja. Kako uspješno Afrika E, spaja e, ta ulaganja iz privatnog i javnog sektora. Možete li nam dati neke primjere? Moramo e, imati snažni dijalog između javnog i privatnog sektora. Ponekad Mislim da ponekad e, vlade kažnjavaju e, privatni sektor. Nemamo često baš e, taj jedan opušteni odnos, ali ljudi shvaćaju da Afrika može krenuti dalje samo tako da uspostavi dijalog između ta dva sektora, dakle javno-privatna partnerstva. Što se tiče vještina, jedan od problema je da mi imamo ljude, mlade ljude koji izlaze sa sveučilišta i njihove diplome E, nisu takve da mogu biti da zapravo ništa ne mogu s njima na tržištu rada. Znači privatni sektor mora jasno znači kakve vještine će im trebati za sada ili za pet godina ili deset godina i onda javni sektor reagira na taj način da definira kurikulume na taj način da udovolji tim potrebama privatnog sektora u smislu, u smislu vještina. Da se vratimo na mlade ljude. Gospodin Traore je govorio o malim i srednjim poduzećima. Što se može učiniti? Mi znamo da u Europi govorimo o malim i srednjim poduzećima i kažemo da su oni pokretač naših gospodarstava. Što se može učiniti kako bi se potaklo njih? Dakle, imamo te e, inkubacijske centre, sve više i više takvih e, inkubatora, po cijelom kontinentu. Snažan je e, fokus na izgradnju ekosistema oko mladih poduzetnika, znači kako da se, e, kako da oni predstave te svoje prijedloge, e, kako da ih se isfinancira. Znači da, poduzetnici su zaista u samom centru toga ti mladi ljudi. Želite nešto dodati? Da. Mm, kao što je kolegica rekla, to je važno e, za e, mlade poduzetnike, ali ono što je preduvjet za to, to je e, reforma čitavog obrazovnog sustava. Reforma obrazovnog sustava nužna je za oživljavanje sektora malog i srednjeg poduzetništva. Mi radimo na tome sa civilnim društvom da već od e, osnovne i srednje škole e, uvedemo u obrazovanje poticanje mladih na poduzetništvo kroz e, učenje o pričama uspjeha, poslovnog uspjeha i e, kroz učenje o poduzetništvu i poduzetničkih vještina. To će biti najefikasniji način. Naš e, sljedeći gost, e, gospodin Serđi Korbalan, on je iz Ureda za zagovaranje fair trade-a. On će baš nešto o tome reći. Dakle, možete nam reći e, jesu li politike koje se sada provode e, takve koje pomažu e, marginaliziranim proizvođačima. Hvala što ste me pozvali. Ne, nipošto ne. Mislim da situacija je takva da ne trebamo biti negativni vezano za situaciju u Africi, ali ne možemo baš niti biti previše optimistični. Ja ću pokušati nešto reći o nekim izazovima, ali također i neke dobre stvari. Postoje pozitivne stvari. Evo, dakle, evo samo da kažem tko smo mi. Mi okupljamo e, različite mreže koje rade sa marginaliziranim proizvođačima i radnicima u Africi, Latinskoj Americi, Aziji i Pacifiku. Kao što znate, ovaj pokret Fair Trade okuplja proizvođače, uglavnom na jugu, i građane, odnosno potrošače na sjeveru, koji podržavaju trgovinu koja je inkluzivna, trgovinu koja zaista potiče održivi razvoj, bolje uvjete za farmere, za proizvođače. Dakle, to smo mi. U Africi konkretno mi predstavljamo e, organizaciju Fair Trade i World Fair Trade Organization i Fair Trade Africa – ali što je sa privatnim sektorom? Da, govorimo o malim i srednjim poduzećima, ali kojim? Tko ima te resurse da bi se uopće mogao upustiti u te e, inkubatore, laboratorije za razvoj e, malih i srednjih poduzeća. Postoji marginalizirano stanovništvo žene, e, stanovništvo iz ruralnih područja koje uopće niti nemaju pristup tim programima. Dakle, privatni sektor svakako, ali moramo se pobrinuti da kada govorimo o privatnom sektoru, da shvatimo da tu imamo multinacionalke, velike kompanije, one naravno imaju svoju važnu ulogu, ali e, kao što i politika prepoznaje, imamo i dodanu vrijednost koju daju e, zadruge i svi poslovni modeli koji e, uzimaju, stavljaju u centar same ljude. Znači, mi surađujemo sa privatnim sektorom. Ja ću govoriti o pamuku, kao što Linda zna mi smo se sastali, vi ste se sastali sa e, udrugama proizvođača pamuka koji se suočavaju sa dosta velikim problemima nedavno i imaju problema sa pristupom, pristupom tržištu. Tu postoji puno sistem, puno e, problema e, koji stoje na putu održivom rastu u Africi i naravno neću govoriti o svim njima. Imamo taj sistem carina e, koji je namješten protiv tih proizvođača. Sistem je jako loš jer to što je ispregovarano sa afričkim zemljama, ako mogu biti otvoren, e, potiče Afriku da se specijalizira za ove proizvode s niskom e, dodanom vrijednostu, a, a proizvodi e, sa visokom dodanom vrijednošću se proizvode u Europi. Dakle, početna točka je naprosto jako loša. Također govorimo i o ovim e, sporazumima trgovinskim koji su dosta negativni, a imamo i druge stvari kao što je loša prometna infrastruktura i druga infrastruktura i također problemi da se e, potakne, odnosno poveća dodana vrijednost kod dobara Reći ću nešto o ovim e, lancima vrijednosti, jer koji su problemi? E, to je ta neravnoteža vrijednosti. Ovdje ćemo, odnosno neravnoteža moći. Dakle, imamo ovaj e, lanac opskrbe pamukom i tekstilom. On je jako kompleksan, znači radi se o ogromnom broju proizvođača koji uzgajaju pamuk i velik broj potrošača koji koriste te proizvode, ali imamo cijeli niz tih e, posrednika, e, tka, oni koji e, tkaonice, one koji proizvode vlakna i tako dalje. I tu svatko mora nešto zaraditi. I svaki ima pozitivan ili negativan učinak i na proizvođače i na potrošače. I stvarnost je takva da imamo proizvodne pogone u Africi, primjerice u Keniji, u Etiopiji pa čak i u Gandiji, ali puno toga, puno tih tvornica koristi indijski pamuk i to je jedan od e, problema s kojima se moramo suočiti jer mi moramo promicati naravno sa stanovišta poljoprivrede mi dodajemo vrijednost afričkim proizvodima, ali kako to učiniti a da e, pomognemo tim proizvođačima. Dakle, imamo dodanu vrijednost, ali svakako uz mehanizam koji će potaknuti dodanu vrijednost korištenjem afričkih sirovina, jer inače cijelu stvar ne radimo kako treba. Dakle, ne smijemo e, reći da proizvodnja, ali povijest nam je pokazala nešto što ne smijemo zaboraviti. Proizvodni sektor je važan, ali ne smijemo smetnuti s uma važnost e, snažnog e, poljoprivrednog sektora. Evo, sad ću vam ne, nešto reći o pozitivnim stvarima, jer Linda je rekla da moramo govoriti o nekim primjerima. Recimo, imamo e, Organic Benin. E, oni su e, pokrenuli proizvodnju ekološkog pamuka na cijelom nizu farmi. I oni zapravo osnažuju proizvođače i omogućuju im da postignu bolji deal, uh, bolju pogodbu, da se na bolji način pogode sa onima koji otkupljuju taj uh, pamuk od njih. Znači to je neka primjer najbolje prakse koju bi trebalo poticati. Naravno, to je u skladu sa politikom Evropske unije, a to ništa ne revolucionarno ne govorim, no trebali bismo imati još više takvih struktura i poticati ih. I ekološka, proizvodnja ekološkog i fair trade pamuka je sigurno veoma važna. Također imamo izgraditi, moramo izgraditi održive e, lance opskrbe. Imamo neke standarde i neke e, mehanizme podrške proizvođačima kako bismo mogli organizirati e, te lance vrijednosti koji su ekološki i fair trade. I imamo inicijative vlada Europske unije i čekamo konačno da se te inicijative pokrenu i nadamo se da će to ići tragom njemačke inicijative koja e, radi sa fair tradeom kako bi se e, poboljšala situacija e, ljudi koji uzgajaju taj fair trade i organski pamuk, odnosno ekološki pamuk. Govori se o ulaganjima privatnog sektora. Da, dobro je imati ulaganja iz privatnog sektora iz Europe u Africi, ali ja se pitam koje ulaganje i e, što dodaje ta pomoć Europske unije kad govorimo o ulaganju iz privatnih sektora. Moramo e, oblikovati uvjete pod kojima će Europska unija se uključiti u ta ulaganja u Africi jer inače to nema smisla. Moramo biti sigurni da se ti razvojni ciljevi postižu kada govorimo o privatno-javnim partnerstvima. Napravili smo jednu studiju o tome kako izgraditi privatno javna partnerstva koja zaista potiču male proizvođače tako da oni budu e, zaista vlasnici, suvlasnici toga, a ne samo ukras. I evo još e, dobre vijesti na Sabahar. Ako budete, ako odete u Addis Abebu, posjetite ga. Radi se o jednoj maloj etiopskoj kompaniji, 120 e, radnika i radnici zarađuju stvarno puno više nego u uobičajenim dijelovima tog sektora. Oni podižu javnu svijest, e, prodaju ne samo svoje proizvode, e, ne izvoze ih, nego ih prodaju i lokalno. Znači, oni zaista su najveća reklama e, ovom Made in Africa proizvodu. I tu je važno podići tu svijest kao što je to učinjeno u Europskoj uniji. E, u Europskoj uniji su ljudi spremni platiti više za fair trade proizvode i trebamo početi stvarati te neke mehanizme podrške koji će omogućiti da to se dogodi i u Africi. U Južnoj Africi već postoje te inicijative Fair Trade, ali svakako treba učiniti više. I što se tiče javne nabave, ne smijemo smetnuti to suma, to je vrlo koristan alat koji će kojim se također mogu postići društveni ciljevi. I govorimo o afričkim agencijama za ugovaranje. Oni bi trebali se truditi da kupuju afričke proizvode od pamuka do tekstilnih proizvoda, ali i javna nabava u Europskoj uniji, strateško korištenje javne nabave je nešto što je dopušteno po novim pravilima za javnu nabavu. Tako da kada kažemo o ovim inicijativama vlada, koje tako očekujemo. Zašto ne bismo napravili jednu, jedan radni tok unutar tih vlada koji bi radio na tome da se vidi kako bi um, državna poduzeća, recimo La Post ili SNCF u Francuskoj, uh, oni su jedan primjer toga kako se može koristiti javna nabava da bi se um, da bi se kupovao fair trade uh, pamuk, na primjer. Da, naravno, uh, naglašavamo dakle probleme infrastrukture i E, tih prepreka carinskih i necarinskih, a sada ćemo nešto reći o političkim rješenjima za taj problem povezanosti. A sada dajem riječ e, gospođi Elsie Kanca koja je e, šefica afričkog odjela i dakle što svjetski ekonomski forum kaže o tome. Hvala lijepa. Ja ću započeti s time što ću predstaviti naš forum. To je jedna međunarodna organizacija za privatno e, javna e, partnerstva i suradnju i tu radim posljednjih pet godina. Ja ću započeti s krajem sa ovim škakljivim porukama koji se odnose na pomalo e, škakljive trendove i neke, govorit ću o nekim trendovima ja mislim da imamo tu jedan pozitivan e, razvoj, međutim mislim da trebamo još više ubrzati da razvoj kroz e, privatnu e, suradnju i tu ne govorim samo o poslovnom sektoru i vladama, već isto tako i civilna društva, dakle i znanstveni radnici i nevladine organizacije kako možemo uistinu eliminirati siromaštvo što je vrlo velik izazov za e, cijeli kontinent. Nadalje trebamo osnažiti značaj e, ovih regionalnih e, lanaca vrijednosti i tu smo uistinu konzistentni u ponavljanju te poruke i tješi me to što se nalazimo na dobrom futu. Manje od Dakle, 1% se kod nas odnosi na trgovinu, usporedbi sa Azijom gdje je to 16%, je, nam uistinu daje još e, e, poruku da moramo poraditi na tome. E, I isto tako, kada govorimo o vrijednosti našeg izvoza i time se moramo pozabaviti tu e, su potrebna određena e, poboljšanja kada govorimo o takozvanoj regionalnoj e, arhitekturi. To je jedan aspekt koji je vrlo važan. I imamo dakle različite institucije koje sudjeluju u tom postupku. I tu bih ih željela u stvari pohvaliti u tome e, što imamo prvi afrički integracijski e, indeks e, koji će nam pomoći u praćenju te integracije u čitavom nizu ključnih područja. Dakle, isto tako imamo trenutno određene pregovore na kojima radimo i E, malo imamo zakašnjeli odgovor u pogledu krize u eboli, ali se ipak moglo iskazati određeno regionalno vodstvo. Dakle, tu vidim tri e, e, potencijala za Europsku uniju kada govorimo o trgovini i ulaganju u Africi. Jedno je da se podrži ekonomska integracija pogotovo kad govorimo o ovim transportnim koridorima, ka koridorima e, vrijednosti gdje trgovina, industrializacija i poljoprivreda trebaju postati e, sve važnijim. Dakle, to je vrlo važno kada govorimo o ulaganjima u infrastrukturu. Imamo tu nekoliko e, primjera, dakle u Južnoj Africi jedan od primjera, isto tako imamo središnji i sjeverni e, koridor i neke daljne projekte. Nadalje imamo mogućnost podržati proizvodnju i tu imamo jedan trend e, koji se nastavlja. I ja bih tu posebno željela naglasiti potrebu da se osnaži produktivnost, globalna konkurentnost i da se stvore Mm, dobra radna mjesta i da imamo održivost i da Afrika ne zaostaje pogledu četvrte industrijske revolucije. Moramo pružiti podršku e, inovacijama, znanstveno istraživanje je tu bitno i isto tako poslovna rješenja koja mogu odgovoriti na lokalne izazove. I vi naš cijeli afrički kontinent doprinosi samo 1% svim e, znanstvenim e, studijama koje postoje u svijetu. E, evo par primjera kada govorimo o boljoj integraciji i kako možemo poboljšati to privatno javno partnerstvo. Ono što je najvažnije naš forum, mi pružamo mogućnost, odnosno vrstu platforme za rješavanje izazova, E, zatim pitanje promjena koje su nužne u ovom slajdu. Vidimo da smo počeli identificirati regionalne izazove. E, suradnja ne funkcionira za sve naravno e, to me treba biti jasno. Dakle, trebamo izgraditi jednu zajednicu dionika, demonstrirati određeno vodstvo, E, mobilizirati zajednicu kako bi mogli demonstrirati novi model. Imamo takozvani proof of concept. Dakle, uvijek razmišljamo isto tako pristupimo pojedinim zemljama kako možemo to upotrijebiti diljem kontinenta i onda kako to uključiti na regionalnoj i na međunarodnoj razini suradnje. I jako nam je bitna održivost e, kada govorimo o promjeni sustava Ovaj takozvani think leadership je nešto što je vrlo važno. Tu imamo grupe ili zajednice i ovdje promoviramo e, to slobodno, a, e, dakle slo, Afrika bez viza za Afrikance. Samo 13 afričkih zemalja e, pruža jedan liberalan pristup svim afričkim građanima. Dakle, to smo primijenili prije nekih dvije godine. i Željela bih vam e, reći da tu imamo takozvani IPA spot, e, to je ograničeno u smislu tko ima pristup. E, I ono što je najvažnije, naša razvojna banka je otvorila jedan indeks Visa Openness Index. Drugo, imamo studije slučaja vezano uz infrastrukturu gdje e, smo imali e, partnere koje imate ovdje navedene, dakle i lokalne, regionalne i globalne. I imamo PIDAT što je jedan regionalni e, program. To smo činili tijekom razdoblja od tri godine. Ovo ćemo vam ostaviti sve, sve ćete ove slajdove dobiti, vidite da je to uistinu ulazi u detalje, da je to dosta tehničke narave. A ovaj slajd se odnosi na to da smo e, tajništvo naše e, prebacili u nepad agenciju kako bi moglo bolje funkcionirati i sad imamo jedan novi pristup financijama u pogledu financiranja infrastrukture. I e, namjeravamo uistinu potrošiti veliki iznos tijekom idućih nekoliko godina kako bi financirali određene e, projekte. Ja ću sad proći vrlo brzo kroz ovo jer sam već iskoristila svoje vrijeme. Dakle, kroz forum ćemo imati e, e stvorenje te suradnje Ovdje možete vidjeti te elemente i govorili smo o ovom izvješću u pogledu afričke konkurentnosti, a i OECD nam se pridružio 2015. godine. E, tu imamo i Svjetsku banku i Svjetski ekonomski e, forum i naravno Afričku razvojnu banku. Govori se da je vrlo niska produktivnost, a čak je i pala proizvodnja e, tijekom posljednjih desetljeća. Prošle godine, tijekom posljednjih nekoliko godina, smo proveli konzultacije na subregionalnoj e, razini. Mi mislimo da zemlje mogu učiti jedne od drugih i isto tako imamo jedan dokument e, koji ukazuje na ključne rezultate ovih konzultacija pa možemo vidjeti kako možemo povezati one dijelove koji još nisu povezani. Dakle, kako ubrzati cjelokupni e, proces. Imamo opet NEPAD e, agenciju i rekla sam vam već da smo prebacili naše tajnice iz Ženeve u NEPAD e, agenciju i i potrošeno je više 2,3 milijarde dolara E, u ovom sektoru, e, dakle u ovom ulaganjima u privatnom e, sektoru. I još posljednji slajd, htjela sam naglasiti ovaj takozvani Global Alliance for Trade Facilitation, to smo pokrenuli prošlog prosinca u smislu carinskih i necarinskih prepreka. Hvala vam lijepa, zahvaljujemo na vašoj prezentaciji. Htjeli bi se sad malo vratiti na ovu situaciju vezano za ovaj program e, za liberalizaciju viza, odnosno za ukidanje viza. Dakle, kako vi spriječavate taj odljev mozgova? O tome smo isto tako puno razgovarali u ovom parlamentu. Dakle, imamo i brain brain ali i brain gain. Dakle, i ljude koji odlaze i ljude koji dolaze. Ono što nas zabrinjava je to kretanje talenata. Dakle, kad govorimo o tom aspektu viza, morate se prijaviti za vizu. teško je ispuniti sve uvjete, ponekad oni nemaju ni smisla. A i što tiče regionalne integracije, tu trebamo ići jedan korak dalje i vidjeti kako se talenti mogu kretati e, kontinentom, e, dakle ta industrializacija je tu bitna. E, kratkoročno ne može svaka zemlja imati istu razinu razvoja, dakle u pogledu svake industrije. Dakle, na primjer, ako uzmemo sektor plina, gdje imate neka nova nalazišta, dakle recimo u Mozambiku, Istočna i Središnja Afrika, e, onda trebate reći da na zapadu je to već puno više razvijeno, pa je pitanje da li oni trebaju razviti svoje vlastite centre za učenje gdje mogu raditi sa svojim kolegama i raditi sa tim centrima kako bi mogli ubrzati izgradnju kapaciteta. Kada govorimo svjetskog ekonomskog forma, evo do trijaloga, E, I ovdje govorimo o istočnoj i zapadnoj Africi, ali sad imamo Trudi Alzenberg, e, Harzenberg iz Južne Afrike. Da li nas čujete?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 Sada bih htjela naglasiti, odnosno trebali bi govoriti dakle o infrastrukturi, govorili ste o harmonizaciji, dakle htjela bih pitati naše goste, kad bi trebali naglasiti samo jedan prioritet za poboljšanje konektivnosti, što bi bilo dakle bitne? Dakle, ovo pitanje harmonizacije infrastrukture, možete nam dati neki primjer? Vama zahvaljujemo, gospođo Halsenberger, na vašem doprinosu. Hvala lijepa. Ta pitanja vezana uz konektivnost e, su uistinu vrlo bitna i praktična. E, dakle, sva ovo pitanja... Dakle, sve ove elementi koje smo do sada naveli su vrlo važni. Dakle, Imate recimo jedan krasan put koji ide od Gane i koji se zaustavlja na nigerijskoj granici i nastavlja se opet onda 80 km u Nigeriju. Dakle, možete 4-5 dana fizički provesti prelazeći e, granice i ne razmišljate e, uopće koliko je to bitno recimo vezano uz kvarljivu e, robu, da ne spomenjamo druge elemente. Dakle, tu postoje neke stvari kojima se uistinu trebamo pozabaviti. to je taj jaz, odnosno odnosno te rupe koje imamo i kako to riješiti. Kad govorite o tom lancu vrijednosti, nešto što je tu vrlo važno je upravo ta riječ lanac, da to je lanac i on je onoliko e, jak koliko je jaka najslabija karika u tom lancu. Dakle, e, tu su vrlo važni ti dijelovi. Doktora Bani, sjećam se, dakle vi ste neizvršni direktor, e, dolazite iz tvrtke dakle, iz Crown Agents. E, što vam se čini e, ovi sporazume o gospodarskom partnerstvu Europske unije i Afrike. Što vi mislite o tome? Jesu li oni možda jedan korak naprijed? Ali prije nego što vam ehm, odgovorim na to, htio bih samo reći da ovaj regionalni pristup, dakle i ovi sporazum o gospodarskom partnerstvu su ključni prvi korak prije nego što ehm, počnete sa cijelogubim afričkim ehm, kontinentom. Tu bih vam na jednom slajdu mogu pokazati tu razinu. Dakle, ja govorim čisto praktično ono što je ključno kada govorimo o e, našoj politici i o našoj trgovini u pogledu svih ovih pitanja. Moramo imati jednog sudionika. Da, da svi moraju dakle sudjelovati e, i tek kad budu mogli utjecati na politiku, oni postaju dijelom jednažbe. Dakle, nisu neka kritiča Dakle, ovaj cijelokopni proces revizije politike je vrlo važan. To imamo u čitavu nizu zemalja i na regionalnoj razini. Dakle, regionalni partneri trebaju, kao ekovas i slično, trebaju biti e, osnaženi u smislu da mogu doći do ljudi, a to je čisto pitanje e, proračuna, ekonomije, kada govorimo o tim regionalnim tijelima. I oni nemaju dostatne proračune da izvode svoje programe, sve će ostati na raspravi, kad, jer onda praktična primjena neće funkcionirati. Dakle, upravo ta sporost i nedostatak provede politike je nešto što je Ovdje je bitno, čitav niz ljudi je spomenuo male srednje poduzeća i poljoprivrednike. Dakle, oni su na dnu e, piramide. Oni trebaju vidjeti određene dividende takve vrste politike i to na praktičan način u pogledu radnih mjesta. Dakle, manje poljoprivrednici, njihov pristup e, financijama. E. Dakle, sve je to međusobno povezano. a Ja ću dosta brzo sada proći kroz svoju prezentaciju jer smo već više toga čuli. Dakle, Crown Agents govori, radi o nekim praktičnim područjima i bavimo se različitim pitanjima. Dakle, i e, koridorima koji idu diljem e, Afrike i pitanja i carine i slično. Dakle, imamo dosta iskustva. E, mi znamo da sporazume gospodarnog partnerstvo je nešto što je već djelomično potpisano, javljaju se određene problema. Dakle, oni sporazume koji nisu potpisani, e, upravo nisu potpisani zbog toga što ovi ključni krajnji korisnici ne sudjeluju u tome. Imamo regionalne ekonomske zajednice i grupe za čitav niz područja i tu imamo razinu integracije Ovo je dakle regionalna infrastruktura, integracija u pogledu trgovine, e, proizvodna integracija, slobodno kretanje ljudi, ali ja neću ulaziti sada u te detalje. Ono čemu ja sada ovdje želim govoriti su četiri stvari. Dakle, integracija e, trgovine, e, proizvodnje, slobodno kretanje ljudi, E, i isto tako e, sami tijek financija. Tu ću posebno govoriti o poljoprivrednicima. Postoji čitav niz e, programa, dakle u milijunima dolara, eura. Većina poljoprivrednika želi tisuća, najviše tisuća eura. Dakle, morat ćemo moći raditi sa dionicima koji dozvoljavaju određeni rizik u pogledu investiranja na najnižoj mogućoj razini. Inače će Dakle, to treba učiniti. To je nešto što dugoročno trebamo učiniti. I isto tako potrebna vam je integracija infrastrukture. Dakle, to mora imati e, pozitivan učinak na najsiromašnije. A to uključuje isto to da e, spriječamo da ljudi odlaze iz e, Afrike. Imamo različite primjere, međutim ironija je da postoje često necarinske prepreke koje su najveće prepreke. Recimo imate sjeme koje se uzgaja u Etiopiji, u Istočnoj Africi, a to je potrebno u Nigeriji, a ne možete to e, e prevesti e, tamo i onda se to šalje u, u Belgiju ili Nizozemsku i onda se to prepakira e, i onda dalje šalje ali ako želite nešto prebaciti iz Nigerije i Gane, morate to prvo prebaciti u Europu i onda opet natrag. Šest tjedana, e, a u stvari je to moglo stići za dva dana. To je ono što su stvarni problemi. Dakle, moramo se pozabaviti takvom vrstom problema. Isto tako potražnja za industrijskim dobrima iz Afrike E, to je nešto što se povećava. Moje kolege su tu spomenule određene industrije. E, u Nigeriji postoje četiri e, tvrtke, ali problem je isto pitanje sirovina, imamo neke daljne komplikacije vezano uz carine, uvoz sirovina, stvari sad postaje jeftinije jeftinije e, uvoziti stvari iz Finske. Dakle, politika se treba pozabaviti realnošću na e, terenu. dakle, kad počnete razgovarati sa regionalnim partnerima, onda tek dobijete stvarnu sliku. Onda imamo slobodno kretanje ljudi. Imamo e, čitav niz ljudi u istinu sa E, dobrim e, vještinama ponekad one nisu ono što je potrebno međutim one opet postoje ako se recimo pojavite sa putovnicom iz jedne afričke zemlje u drugoj čini se da bi bilo bolje da dođete sa putovnicom neke treće strane Dakle, i tim pitanjima se trebamo pozabaviti. Dakle, kretanje, prekogranično kretanje, i tu smo imali jedan primjer vezano uz ovu novu istočnoafričku industriju nafte. Zbog situacije s naftom u svijetu, e, radnici su bili suočeni s određenim problemima. Dakle, tu imamo dakle, čitavo migracijsko pitanje globalno gledajući Toni Elomolu, na eh, filantropiji je organizirao zakladu eh, kroz koje se financiraju poduzetnici. Dakle, tu moramo opet moći osigurati eh, da previše troškova ne ide na vize, već da se ljudi mogu slobodno okretati. Onda imate neke velike tvrtke koje investiraju diljem različitih afričkih zemalja. Opet problem prebacivanja s tržišta na tržište unutar Afrike. Dakle, tim se pitanjima treba pozabaviti. Financiranje. Svi govore o pristupu u financijama, ali ono ključno pitanje tu su manji paketi ili raditi s tijelima kako bi osigurali da su te financije u onom iznosu da ih mogu koristiti krajnji korisnici. I to je način kako ćete stvari pokrenuti. Isto tako morate biti svjesni rizika koje postoje. Svi razmišljaju riziku u pogledu rata. Međutim, svi ti rizici nisu stvarni, pogotovo ne za ljude koji rade na terenu, ali raditi u e, zadrugama i, i neki problemi Samo treba razumjeti koji su stvarni rizici i kako bi se politike oblikovale na pravilan način moramo biti svjesni tih rizika. Mm, integracija infrastrukture, na početku sam spomenuo neke primjere, ovaj regionalni pristup funkcionira, postoji čitav niz primjera, a opet u sve to potrebna je aktivna participacija sve do krajnjeg korisnika. Dakle, e, lančić je sam, odnosno lanac po sebi bitan, ali bitna je ona poveznica, kopča tog lanca. Dakle, moramo biti e, svjesni inovacija i opet naglašam, svi dionici moraju biti dijelom tog lanca i treba stvoriti određene mostove da se prebrode, odnosno premoste oni jazovi postoje se regionalna tijela unutar Afrike e, su ona kojima treba pomoći kako bi mogla funkcionirati. Hvala gospodine Albani. E, ja bih e, sada još nešto e, spomenula. Nešto o čemu često govorimo u ovom parlamentu je korupcija. Europa se i sama još uvijek bori s korupcijom, a mene interesira imate li neki dobar primjer u Africi u borbi protiv korupcije a uh, totally intolerant of corruption. Sorry, uh, totally intolerant of, of corruption. Tolerancija na korupciju mora biti na nultoj razini, a s korupcijom se naravno još uvijek uh, mnogi borimo. Ali ono što se čini u praksi su e, uspostavljanje sve više elektroničkih procesa u e, prikupljanju poreza, upravljanja flotama, znači upotreba tehnologija i e, elektroničkih čipova e, nam može ukazati na neke potencijalne slučajeve korupcije. Isto tako plaćanje preko bankovnih računa, e, elektroničko plaćanje e, je isto nešto što e, nam može pomoći da se borimo protiv toga. Isto tako carinski procesi postaju elektronički, E, online sada imate e, klasifikaciju, pravila o zemlji podrijetla i tako dalje. To sad znači da je značajno smanjenja ljudska sposobnost da se unose izmjene u same procese, odnosno da se njima manipulira. Evo, to su vrste aktivnosti koje pokušavamo provoditi. Hvala, imamo li pitanje, gospođa Rena? Hvala lijepa. E, Hvala vam što ste organizirali ovakav eh, skup, eh, ovakav eh, sastanak. Žao mi je što ga nismo ranije već održali, jer nam to omogućuje da naučimo što se konkretno događa u Africi. Ja imam nekoliko pitanja. Prvo, izravno pitanje. Čuli smo da spominjete različite izazove. Svi ste govorili o izazovu integralne regionalne integralizacije. Zatim, razvoja industrije, zatim e, razvoja poljoprivrede. Kako će e, SGP-ovi pomoći da se borite sa svim tim izazovima? Drugo, e, malo čas smo čuli da je istočna Afrika sklopila sporazum o gospodarskom partnerstvu, a pitanje je zašto je Nigerija jedna tako velika, važna zemlja u, e, e, u regiji toliko nesklona sklapanju takvih sporazumima. Zatim, govorili smo o javnim uslugama, a SGP-ovi imaju klauzulu od pet godina, odnosno za pet godina Europska unija, Europa treba imati pristup svim uslugama i intelektualnom vlasništvu. Zatim, četvrto, govorili ste mladi ljudi, e, kako možemo potaknuti, omogućiti mladim ljudima da se razvoje, razviju. Kako Afrika štiti svoje mlade kako bi zatim e, ušla u e, ljutu konkurenciju. Zatim, govorili ste o sudjelovanju dionika e, javnih, privatnih i civilnog društva. Danas ne postoji neki strukturirani način da civilno društvo sudjeluje kako vi možete upotpuniti ono što stoji u sporazumima o gospodarskom partnerstvu, zato što mi zaista insistiramo u Europskoj uniji na E, sudjelovanju civilnog društva. Kako vi s vaše strane možete formalizirati sudjelovanje civilnog društva i uvjeriti lokalno stanovništvo, jer kako što ste sami rekli da treba uvjeriti lokalno stanovništvo u to da je liberalizacija dobra, kako ih možemo uvjeriti da se priklone to našoj logici. Hvala gospođo Arena. Zatim e, predsjednik Langa je tražio riječ. Imam tri pitanja. Prvo, Žaklin je spomenula e, kamatnu stopu od 25%, e, a drugi kolege su spominjali pristup financiranju isto tako. E, spominjali su se i kamatne stope od 100%, a s druge strane novca u svijetu ima dovoljno. Mi u Europi imamo kamatne stope od minus 0,2%. To je zbog, naravno, krize. Moje pitanje je koji su to konkretni koraci koji će vam omogućiti pristup financiranju? Da li su to jamstva za investicije ili zaštita investicija? I koji je razlog zašto nema više ulaganja u Africi? Treće, što se tiče regionalne integracije, pregovaramo dakle o tim sporazumima o gospodarskom partnerstvu, a meni je ponekad teško promovirati regionalnu integraciju iz europske perspektive kad i afričke zemlje nisu same u potpunosti spremne na regionalnu integraciju. Kako vi vidite te sporazume? Je li su li oni instrument koji će biti potpora vašim nastojanjima ili je to nešto na nešto starinsko, neka starinska mjera koja dolazi izvana iz Europe. I e, treće, e, da, mi želimo podržati razvoj proizvodnje u Africi. Meni je nevjerojatno da se 80% e, kakaa e, uzgaja u zapadnoj Africi, ali samo 4% čokolade dolazi iz Afrike. Javna nabava je e, instrument koji se spomenuli koji može pomoći u poticanju industrijske proizvodnje, razvoju industrijske e, proizvodnje. Imate li još nekih drugih e, primjera? Imamo još jedno pitanje gospodina Šolca. Hvala. Ja moram e, priznati da se radi o jako zanimljivoj raspravi, ali mislim da je u određenoj mjeri previše vezana za probleme današnjice, što zapravo mogu i razumjeti. Ali ako uzmete u obzir da će 2040. godine 2,5 milijarde ljudi živjeti u Africi, mi moramo razmišljati o tome kako ćemo u tom trenutku organizirati funkcioniranje integracijskih procesa i tako dalje. To nije pitanje povezano samo sa Europskom unijom i našim odnosima, nego je to pitanje koje e, trebaju riješiti same afričke zajednice. Znači kad govorimo o industrijskoj proizvodnji, integraciji, regionalnoj integraciji, e, to sve super zvuči, ali koje vi odnosno kako vi mislite ostvariti ponovljeni rast, ono što smo mi uspjeli u prošlosti barem postići u Europi. Međutim, kako bi u budućnosti planirate biti inovativni u pridobivanju građana da se uključe u rješavanje tog problema? Mislim da bismo trebali malo produžiti ovaj sastanak jer još uvijek nismo zapravo došli do srži samog problema. čuli smo o fair trade pokretu, da bi se on trebao e, razvijati unutar Afrike, znači on ne bi trebao biti kao ni druge stvari rezultat e, veze između sjevera i juga, nego između dinamika jug-jug danas trebamo razgovarati o onome što će biti sutra jer 20 godina e, nije, i nije ništa. E, Linda McEwan ima pitanje. E, hvala, hvala vam svima na vašim izlaganjima. Sad imam pitanje o regionalnoj, odnosno afričkoj integraciji. To sve krasno zvuči u teoriji, ali nisu li e, afričke zemlje u, u međusobnoj konkurenciji za strana direktna ulaganja? kao što je slučaj u Europi, mi se još uvijek natječemo jedni s drugima, imamo različite porezne režime kojima pokušavamo privući investitore. Evo, zanima me, svi ste govorili o regionalnoj integraciji, da je ona ključ za sve, ali da li je ona zaista polazišna točka za industrializaciju ili industrializacija počiva na državi koja može e, biti okosnica, kralježnica, e, za izgradnju sustava u koji vanjske firme mogu investirati, ali i atmosfere u kojoj mogu profitirati i lokalna poduzeća. Znači, koji su to ključni sastojci potrebni koje treba osigurati svaka država? Gospodin Traore. Hvala lijepa. Hvala na ovom pitanju. Ako danas pitate e, afričke lidere, barem one iz Zapadne Afrike, oni će vam reći strah nije naš program za razvoj. Danas u afričkim zemljama postoji dinamika u afričkim zemljama gdje svi predviđaju ambiciozni ulazak na svjetsku scenu 2020. 2030. Ali ja mislim da postoji volja da se na razini tih država strukturira razvoj. Međutim, isti ti čelnici su rekli nama je potrebna integracija u globalnu globalno tržište. Na prvom mjestu s našim glavnim partnerom, e, odnosno Europskom unijom. A to je vodilo te rasprave zato što ti e, čelnici, afrički lideri, vide E, vlastiti interes u tim trgovinskim sporazumima, odnosno sporazumima o partnerstvu, a to je sporazum koji je prvenstveno sporazum e, za razvoj, a ne za trgovinu. Ja ne želim sada da vi pomislite da se da e, politika razvoja počiva na tim sporazumima o gospodarskom partnerstvu. To je samo jedan od elemenata. Zatim, još nešto što se tiče integracije. Vi ste govorili o konkurenciji između afričkih zemalja. Naša zamisao je ta da integracija ne bi trebala ugroziti tržišno natjecanje između e, različitih država. Mi možemo i surađivati i međusobno se natjecati. E, recimo primjer KKA, Nigerija, Gana i obala Bjelokosti su odlučile zajedno raditi e, na harmonizaciji vlastitih politika za transformaciju sektora kakaa. E, nedavno su e, predsjednici Gane i e, obale bjelokosti zajedno dali javnu izjavu na tu temu. Isto se pokušava činiti u sektoru riže, palminog ulja i tako dalje. Znači, pokušavaju se naći načini da se na sličan način reformiraju e, svi ti sektori. Uzmimo primjer riže. Finan, e, stručnjaci za financije su utvrdili 17 rizika za pojedinu investiciju u sektor riže a vi kada odete u neku banku, one nema dovoljno, ti bankari nemaju dovoljno ekspertize da bi vam odobrili to financiranje. I zato mi sada na razini čitave regije pokušavamo vidjeti kako možemo uspostaviti zajedničke strukture da bismo ublažili te rizike i da bismo privukli više ulaganja u taj sektor. Mi u ovom trenutku radimo, surađujemo sa Afričkom bankom za razvoj da vidimo kako možemo potaknuti rast u tom agri kako bismo upravo smanjili te rizike i pokrenuli investicije. Ja vam pokušavam dati evo nekoliko konkretnih primjera da vam pokažem što mi u ovom trenutku radimo. dakle, izazov, demografski izazov je realan, milijuni osoba svakog dana stupaju na tržište rada, to je pravi izazov, ali to nije samo naš izazov, to je izazov i za Europu, i za čitav svijet i zato o tome moramo puno razgovarati. Zatim, što se tiče eh, sgp sgpo mi želimo da se glavni e, da glavni element tih sporazuma bude trgovina robama, a trgovina uslugama će e, bi trebala biti e, centralna mjesto druge runde pregovora, odnosno obnove tih sporazuma. Zatim što se tiče integracije, nemamo sada vremena predstavljati sve naše aktivnosti i napore. Naravno nismo uspješni u svemu, ali poduzimaju se određeni napori u različitim domenama. A pitanje je kako e, se pozabaviti pitanjem infrastrukture. U kontekstu sporazuma o gospodarskom e, partnerstvu e, Zapadna Afrika je e, inicirala te razgovore, a 75% svih tema odnose se na infrastrukturu, poglavito na energetiku i ceste. Kao što sam rekao, mi u trenutku, u ovom trenutku razvijamo zajedničke sektorske politike da smanjimo rizike i e, povećamo investicije. A zatim što se tiče Nigerije, Nigerija nikad nije e, odbila potpisati SGP. Ja to sada ovdje ponavljam, to su mi već i novinari pitali. A Nigerija je uvijek govorila potrebno nam je više vremena. Radi se o ogromnom gospodarstvu, gdje e, postoje brojni akteri, brojni partneri i nigerijski e, predsjednik je nedavno pred svojim e, kolegama iz drugih zemalja ponovo iznio isti stav da Nigeriji treba više vremena. Nigerija već deset godina sudjeluje u pregovorima i E, dakle nikad nismo odbili i Nigerija nikad to nije odbila. E, gospođo e, Kenzi, vi imate nešto za reći. Htjela sam odgovoriti na tri pitanja. Jedno se odnosi na pristup financiranju i ovdje bih vam preporučila da pogledate kako istočno europske, istočno afričke zemlje E, prelaze na bezgotovinsko poslovanje. E, Kenija je posebno impresivna, ali u cijeloj istočnoj Africi, Ruanda, Kenija i Tanzanija e, vidi se da je došlo do putem mobilnih telefona do olakšanja pristupu financijskim sredstvima, posebno na dnu piramide gdje je to došlo do 25 do 40 posto i tu se jedino naplaćuju transakcijski troškovi Znači novac ide na ove najniže razine, e, ruralni, e, ruralna područja. Dakle, vidimo sada da se u ruralnim područjima i za manja sredstva, manje svote novca se mobilnim telefonima e, pristupa novcima i prelaze sad na smartfone problematičan. Drugo je što se tiče kretanja napred, nisam e, se posvetila e, ovom slajdu gdje sam govorila o internetu za sve. Imamo taj sjeverni koridor gdje se moramo e, fokusirati, ali imamo tu inicijativu Pametna Afrika koju podržava predsjednik Kagame. Dakle, imamo tu iskustvo sa rastom i vidite kakav je, za nama je veoma važno da mladi sudjeluju u digitalnom društvu, digitalnom gospodarstvu i kako možemo eh, im omogućiti da budu produktivnije na tom području. To je slično ovom jedinstvenom digitalnom tržištu eh, u Europi, ali također imamo i problem što 25% eh, žene imaju 25% manje pristupa internetu nego muškarci na svijetu, a u Africi je to 43%. Znači, taj jaz između e, spolova se treba zatvoriti i tu trebamo vidjeti što napraviti sa integracijom. U Etiopiji, ću vam taj primjer, ona ima vodeću e, ulogu što se tiče privlačenja ulaganja u e, obnovljive izvore energije i oni sada privlače ulaganja, ali ne radi se samo o potrošnji unutar Etiopije, nego izvozu cijelu istočnu Afriku. Drugo je što se tiče e, proizvodnje, mada je produktivnost, e, dakle Afrika se deindustrializira kao kontinent i imate te džepove gdje vidite taj preokret e, gdje raste proizvodnja uglavnom zbog regionalne potražnje koja godišnje raste 3 do 5% više nego globalni BDP. Znači treba to pojačati i potaknuti zato što je to važno za zapošljavanje. Trebamo razmisliti kako to na pravi način napraviti i ulagati u industriju budućnosti, a ne industrije prošlosti. Hvala. E, gospođo Hatzenberger, jeste još uvijek s nama ili nas čujete? Um, if I would like to respond to the question about the regional integration reality. And um,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 Da, hvala na pitanjima. Da, naravno ima puno stvari koje nismo uspjeli obraditi. Gospodine Šolc, vi ste pravo stanovništvo i pritisak e, toga na okoli što nismo spomenuli. Trebali bismo imati jednu raspravu samo o tome, kao i uloga žena. Nisam puno čuo o tome, ali e, važnost osnaživanja uloge žena. Gospodin Lange bi rekao da prva stvar koju bi trgovinski sporozumi Europske unije trebali biti da e, primu non nocere, znači da se prvo ne naškodi. Što hoću s tim reći? Jako je teško dobiti podatke o tome kakav će utjecaj imati ti e, gospodarski sporazumi e, na ekonomske, odnosno razvojne ishode u tim zemljama. re sada sada prerano, ali trebamo se dogovoriti oko toga koje ćemo indikatore gledati za pet godina kako bismo izmjerili jesu li ti SGP-ovi zaista postigli one razvojne ciljeve ili ne. I mislim da je veoma važno da parlament se pobrine da se odaberu pravi indikatori. Dakle, govorimo o malim i srednjim poduzećima, osnaživanju žena, ima puno tih e, indikatora koje trebamo osmisliti sada. I onda ćemo imati zaključke koji će biti bolje zasnovane na činjenicama. Drugi aspekt gdje e, SGP ovi i drugi trgovinski sporazumi e, ne bi smjeli škoditi je na planu e, javne nabave. Primjerice u Ekvadoru su odlučili da javna nabava ide na korist lokalnih farmera koje proizvode kakao. Takve prorazvojne politike bi trebale i dalje biti dopuštene u Africi. I pravila Europske unije su se razvila i e, sada prepoznaju tu e, potrebu, odnosno tu mogućnost da se javnom nabavom postignu razvojni ciljevi u Europi, pa bismo onda barem trebali omogućiti isto e, takav manevarski prostor e, vladama u Africi koje dajemo e, našim e, ugovornim agencijama da se društveni ciljevi postižu javnom nabavom. Kao što znate, znam da ste vi, vrlo aktivni na tom planu, primjer Burundija pokazuje da aspekt ljudskih prava i te odredbe SGP-a nisu tako učinkovite kao što bi trebale biti, barem po našem mišljenju, a ja također radim sa različitim e, savjetodavnim skupinama koje rade i na praćenju provedbe tih e, klauzula koje se odnose na održivi razvoj. Mi sudjelujemo u tom procesu zato što mi smatramo da postoji budućnost, odnosno da će se time zaista moći postići održivi e, razvoj u kontekstu SGP-a, mada oni nisu savršeni, ali najslabija karika u cijelom tom sporazumu su upravo te klauzule o održivom razvoju, zato što nisu obvezujuće i to je strukturalni problem. I mislim da je to problem koji bi se trebao riješiti u definiranju politike, trgovinske politike Europske unije kako bi se to osnažilo i tu imamo i naravno participaciju. Jučer sam e, bio radio na sastanku sa e, civilnim društvom e, Južne Amerike gdje se rad, također govorilo o trgovini i u Africi je situacija slična. I znam da civilno društvo ima jako slabu podršku i dobiva malo informacija, a europski trgovinski partneri malo dobivaju informacije o tome kako bi civilno društvo moglo pridonijeti provedbi i postavljanju pozitivnih ishoda ovih e, sporazuma. Naravno, to nije problem Europske unije. Velika odgovornost e, leži na trgovinskim partnerima Europske unije kako bi se povezali sa civilnim društvom, kako bi konzultirali i kako bi osigurali da politike koje oni zastupaju E, su definirane na jedan fair način da uključuju input civilnog društva. Možda bi delegacije Europske unije mogle učiniti više kako bi informirale organizacije civilnog društva i da ih se informira i možda čak i financira kako bi mogli sudjelovati na sastancima na kojima se radi o provedbi SGP-a. To bi bila naša e, preporuka. Što se tiče komentara gospodina Langea, dakle što drugo osim Um, javne nabave, privatno, privatna potrošnja je najvažnija. To se dogodilo u Europskoj uniji. Nadamo se da Europska unija zaista podržava održivost, etičku trgovinu, ekološku proizvodnju, fair trade trgovinu. Znam da delegacije u Europskoj uniji, eh, Europske unije u Južnoj Africi već to radi, ali možda bismo to trebali u svim delegacijama Europske unije u Africi ponaglasiti naglasiti kako bi oni podržavali nastojanja organizacije civilnog društva da se podigne svijest o tome. I što se tiče ovog zadnjeg komentara, e, još sigurno nešto e, postoji e, kako bi se pomogle taj razvoj tih integriranih lanaca vrijednosti u Africi. Ako to gledamo iz europske perspektive, reći ćemo da tradicionalno trgovinska politika je tu da bi poticala trgovinu između trgovinskih partnera i Europske unije, ali razvojna politika koja bi se trebala gledati, sagledavati odvojeno od toga, dakle koja nema veze sa komercijalnim ciljevima Europske unije, također mora učiniti više. Znači, razvojna politika nije da zanemaruje te stvari, ali kada govorimo o tim lancima vrijednosti, nije cilj da se izgradi taj afrički integrirani cilj, eh, odnosno lanac eh, vrijednosti, eh, trebalo bi raditi na tome da se izgrađuju te karike i da se napravi jedan integrirani takav lanac od proizvođača do potrošača u Africi. To bi se moglo napraviti uz pomoć glavne uprave DEFKO, jer ako se to prepusti delegacijama Europske unije, to će se samo raditi unutar jedne zemlje. E, Gospođa Šimanzi, je li možda ona željela nešto dodati? Samo kratko. Mislim da je se već odgovorila na pitanje vezano za konkretne korake koje su potrebni kako bi se poboljšao pristup financiranju. Jedna od stvari koju e, mi vidimo je da se mnogo zahtjeva odbacuje. Oko 7% e, zahtjeva je prihvaćeno. Moje pitanje je što se događa s onim 93 koji su odbačeni. Ako pogledate ove e, privatne firme sa privatnim kapitalom, to nije puno više. Znači na cijelom kontinentu se zahtjevi odbijaju prijedlozi za financiranje su obično loše upakirani, tako da postoji e, potreba za mjerama izgradnje kapacitete. Tu bi možda Europska unija mogla pomoći. Znamo da je Europska investicijska banka jako puno toga radi trenutno na kontinentu, ali to je ta, ta rupa koju treba sada ispuniti. Znači ne izgradnja kapaciteta, nego i financiranje u rane faze. Kao što je Elsi rekla, mi trebamo e, jedan e, E, pul e, tih kvalitetnih projekata koji se mogu isfinancirati i isfinancirati tokom cijelog životnog ciklusa i e, ljudi trebaju napraviti tu studiju izvedivosti i pokazati da je to ulaganje zaista razumno, ali prije takve studije nitko ne želi financirati. I također imamo i asimetriju, ljudi naprosto ne znaju kamo da idu. Ako ste poduzetnik u Gani, kako možete znati da možete možda dobiti sredstva iz Tanzanije ili Južne Afrike? Dakle, radi se o problemu informiranosti. Netko treba prikupiti sve informacije i ljudi bi trebali moći imati pristup informacijama da znaju tko financira šta, koji su kriteriji za financiranje, koje zemlje i tako dalje. Dakle, postoji i ta, taj problem sa neinformiranošću. I samo kratko da odgovorim na ovo pitanje vezano za to e, jesu li, natječu li se tržišno e, afričke zemlje jedna s drugom. Da, one se zaista mogu razlikovati jedna od druge. Jedan od načina jest e, putem ulagačke politike i stimulativnih mjera. Etiopija dobro funkcionira, Ruanda dobro posluje, obala je funkcija dobro. Dakle, u Ruandi je potrebno tri sata e, da se registrira kompanija. Na internetu možete sve napraviti na jednom mjestu i možete dobiti građevinsku dozvolu i tako dalje. Znači, Ruanda se diferencirala sa aspekta doing business i također e, različite druge oblici fleksibilnosti pomažu. Ali mislim da afričke zemlje trebaju svoje komparativne prednosti iskoristiti kako bi postigle efekt poluge, kako bi privukle ulaganja. Ako pogledate Etiopiju, ono što su oni napravili s Kinezima, to je naprosto nevjerojatno. Oni su rekli Kinezima ne možete e, doći tu i kupiti kožu i proizvoditi u Kini, ne morate proizvoditi od etiopskih sirovina u Etiopiji, u etiopskim tvornicama. I kada je pristup koži važan, onda ako hoćete kupiti kožu morate izgraditi tvornicu. Dakle, u nekim drugim mjestima e, dakle su zemlje koje na primjer imaju uh, naj, koje su najveći proizvođači platine, a nisu uspjeli postići od e, stranih ulagača da izgrade tvornice katalizatora za automobile u tim zemljama gdje se E, izvlače platina koja se neće koristiti tim katalizatorima. Znači zašto regionalni sporazumi se bolje ne provode, to je još jedno pitanje. Mislim da imamo tu tenziju između suvereniteta i širih, e, šire koristi po e, regije. I mislim da suverenost tu postaje važnija i mislim da se pozitivne stvari odnosno da se e, dogovori postižu na regionalnoj razini, ali se to mora e, provoditi unutar zemalja samih, unutar granica. I znači to je jedna amalgamacija na regionalnom nivou, a onda se to provodi u zemljama. I onda one moraju koristiti svoje vlastita sredstva i znači da li ću uložiti u regionalne projekte ta sredstva ili u moje vlastite nacionalne projekte. I također imamo i te, ta regionalna tijela na cijelom kontinentu, znači radi se o praktične stvari. Hvala. Hvala, e, gospodin Bane, ako možete sada zaključiti jer više nemamo vremena i onda ćemo dati riječ misiji. Moji kolege su već jako elokventno odgovorili na ova pitanja. Mnoge od ovih politika i procesa E, su, se provode u afričkim zemljama, ali ne na isti način i sigurno se ne koriste najbolje svi kapaciteti. E, u Nigeriji imate pravilo o 75% lokalnog sadržaja, ali to možda nije praktično kad imate sve one druge barijere o kojima smo govorili. Znači teško je dobiti te materijale, odnosno sirovine. Civilno društvo e, postaje sve važnije tu je potreba za izgradnjom kapaciteta. Prije nekoliko e, tjedana smo upravo razgovarali o, e, sa ljudima koji posluju u nigerijskoj delti Nigera. E, ne znaju kako da osmisle prijedlog, kako da napišu zahtjev. Dakle, imamo to, taj, tu rupe u, rupe u znanju i e, nesvjesni su toga što je zapravo u tim SGP-ima posebno zaštitni mehanizmi. Ljudi stalno govore što je s ovim, što je s ovim, ali vi biste trebali ljude, ljudima objasniti što se zapravo tu, o čemu se tu zapravo radi, jer elementi zaštite postoje, ali imamo e, nedovoljno sudjelovanje i zato što do toga dolazi na kraju vidite da svi E, pružaju otpor ne samo zbog te zbog e, nacionalnih interesa ili suvereniteta, nego se radi o branjenju interesa vlastite industrije ili sektora. I mislim da je to, da je participacija zaista veoma važna i onda ćemo na taj način sve sklopiti, sve kockice. A sada komisija, e, ako mogu, ja bih samo htjela reagirati na ono što je rekao gospodin Korbalana, to je da moramo mjeriti učinkovitost tih sporazuma i to za nekoliko godina. Da, mi imamo reviziju i mi zaista e, ćemo to napraviti. To je veoma važno. Zahvalit ću svim govornicima, zahvalit ću e, predsjedavajućima zaista jedno predivno poslijepodne. E, htjela bih dati nekoliko brojki zato što će brojke također pokazati koliko odgovornost ima Europa. Europa je najveći partner Afrike. Mi kupujemo 35% izvoza, e, a SAD samo 5%, a e, Kina još manja. Znači, evo, stavite se te brojke u glavu i vidjet ćete kako smo mi odgovorni. Mi smo najveći ulagač, 30 milijardi u jednoj godini. 13 milijardi. Ne znam baš brojke za 2015. E, ali sigurno će biti više. 13 milijardi godišnje. Radi se o malim i srednjim poduzećima iz Europe koje ulažu u Afriku. I u tom kontekstu su, tu imamo četiri elementa koje možemo naučiti. Prvi je ta ideja e, konkurentnosti, kapaciteta, inovacija. Mislim da kada govorimo o tome da Afrika krene dalje, moramo e, razmišljati o inovaciji i e, ona situacija borbe protiv korupcije u Gani i umjesto osoba imamo e, kompjutere koji stvari provjeravaju, dakle kapaciteti, inovacija, konkurentnost, jer time se rješava problem potražnje, odnosno opskrbe ponude. Dakle, Afrika nije e, lagano mjesto i e, predsjednik Makesao je rekao dođite, izgradite ceste i sve ostalo, ali problem je u tim rupama, to su virtualne rupe, jazovi, ali i fizičke. Sad se nalazimo e, na prijelomnoj točci i gospodin Šulc je rekao je li to stari model koji hoćemo replicirati u Africi ili novi. Dva elementa idu ruku pod ruku, a to su lanci vrijednosti i održivost. Lanci vrijednosti, e, evo, malo bih nijansija ranije pogledala regionalizam. Ako odete u Afriku vidjet ćete da je komplementarnost između zemalja dosta e, ograničena na zemlje koje su susjedne. Znači regionalni lanci su dobri ako se govori o tržištu, Imamo jedan krasan dokument o e, pamuku koji smo danas dobili i lanac vrijednosti koji počinje od izvora gdje imate ekološki pamuk koji se može prodavati u Europi za potrošače koji će platiti više za organski, odnosno ekološki pamuk, ali to je dug lanac koji uključuje i posrednike u Europi i gdje treba sve dionike obavijestiti o tome, informirati ih i e, Serži je podijelio taj dokument koji je zaista krasan i to je novi model. Ali nije lako to postići. Ovdje e, možemo reći privatnom sektoru da je to e, nešto što bi moglo i njima biti korisno. Europa nije toliko zainteresirana za profite nego hoće da se osjeti i ta korporativna društvena odgovornost Dakle, kada mi ulažemo u svijetu, kako to želimo raditi? Hoćemo to raditi odgovorno, pretpostavljam. Dakle, ključna riječ je dugoročnost. Mi nemamo gospodarska partnerstva samo mm, zato da bi ih imali. E, povjerenik Traore je rekao da se to smatra razvojnim instrumentom. Tu sam jako zadovoljna zato što, kao što znate, SGP-ovi su zapravo jedan budući model dugoročnog odnosa gdje imate stabilan odnos e, trgovinski, ne, smije, ne morate o tome razmišljati, ali možete e, razmišljati o prostoru za politiku na jedan konstruktivniji način. Lokalni zakoni, zapravo lokalni moguli misle da oni imaju e, svoju zaštitu ali ako to nije kako treba, mi te mogule nećemo podržati. Mi ćemo vam dati pun pristup. Morate se sjetiti e, da i Nigerija ima pristup bez carinski, bez kvota i Nigerija to treba iskoristiti. Nitko drugi to nema, tako velika zemlja. I sada dolazim do konačnog elementa gdje hoću više aktivnosti uključujući i nas iz komisije, znači to je uključenje civilnog društva. SGP-ovi će biti održivi, ljudima će se svidjeti i bit će podržani ako se civilno društvo uključi u to. Drago mi je bilo čuti onaj citat iz fondacije Lumelu. Evo, jedan čovjek iz privatnog sektora ima ideju i e, nismo shvatili da u Africi je teško organizirati civilno društvo jer ljudi imaju stvari druge koje ih brine, ali u nekim slučajevima, barem se pokazalo po mom iskustvu, e, to je pravi e, prava stvar i trebamo imati tu promjenu paradigme. Dakle, mi hoćemo da nam dođu ulagači koji će odgovorno ulagati, ali također želimo imati poštivanje radničkih prava, ne želimo nikakve e, prečace, ne želimo eksploataciju, ne želimo one stvari koje ne volimo u Europi, jer to je za nas izazov, to je za nas izazov, ne radi se o izazovu. Meni se sviđa ovakvi paneli. Afrika, ti jadnici u Africi daju sve od sebe, ali mi moramo e, njima dati svoj model. Možda sam danas naučila da e, različite stvari možemo stvari napraviti na drugi način i imati novi model. Možda taj model neće biti najbolji, ali barem ćemo pokušati. Angelina, direktor. Hvala lijepa. E, zahvaljujem direktorici za odjel za državu trgovinu. I sada evo ćemo zaključiti ovo saslušanje. Htjela bi se prije svega zahvaliti svim panelistima. Kao prvo bih se želio zahvaliti našoj moderatorici Zahvaljujem. Istina, to je bilo jedno novo i zanimljivo iskustvo. Da, nemam ja sad e, odgovornost, a imao sam priliku bolje pratiti ovu diskusiju, pa vam zahvaljujem. Zahvaljujem i stručnjacima i i ja mogu isto samo reći, kao i kolegica prethodno, puno toga sam naučio i nastavit ćemo, nastavit ćemo raditi na dobrobiti ljudi Afrike i isto tako na dobrobiti ljudi iz Europe. Uistinu vam zahvaljujem i želim vam sretan put natrag.